Dobro jutro, drage kolegice i kolege. Nastavljamo sa sjednicom odbora za vanjske poslove. Slijedom jučerašnjih promjena dnevnog reda počet ćemo naš sastanak sa raspravom o izvješću o napretku Crne Gore za 2014. godinu. Izvjestitelj je kolega Charles Stanok iz grupe europskih konzervativaca i reformista. Kao što znamo, Crna Gora je u procesu pregovora, ostvaruje dobar napredak u pristupnim pregovorima. Za sada je jedina država iz regije koja je otvorila konkretna pregovaračka poglavlja. Njena trenutno vodeća uloga također podrazumijeva i bitnu novu odgovornost za Crnu Goru. I u kontekstu regionalne suradnje, ali i u kontekstu ukupne percepcije procesa proširenja Europske unije. Izazovi koji su pred Crnom Gorom u pristupnom procesu su i dalje prisutni, to je prije svega polarizirana politička klima, daljni napori koje treba učiniti na reformi javne uprave, kao i smanjenje eventualnog političkog utjecaja na sudstvo, borba i suzbijanje protiv korupcije, kao i pitanja koja se odnose na medije i na slobodu e, izražavanja, odnosno integritet novinara kao profesije. Naš izvjestitelj je u svom nacrtu pripremio kvalitetan dokument koji uzima u obzir i pozitivne i manje dobre strane trenutnog stupnja spremnosti Crne Gore u procesu pristupanja, te bih mu u ovom trenutku dao riječ. Kolega Tanok, izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju, kao što ste već rekli, Crna Gorda nastavlja napredovati u svom procesu napredka za članstvo i trenutno je jedina zemlja u regiji Zapadnog Balkana koja je otvorila konkretno pregovaračka poglavlja s komisijom. Od 35 poglavlja pravne stečevine, dva su privremeno zatvorena, a 16 je do danas otvorena, uključujući i ključna poglavlja 23. 24. pravosuđe temeljna prava te pravda, sloboda, sigurnost, a četiri poglavlja su otvorena tek prošli mjesec. Poglavlje 31. o zadnjoj zajedničkoj vanjskoj sigurnosnoj politici, sigurnosnoj obrambenoj politici i osobito bih odao priznanje snažne posvećenosti Crne Gore u, na radu tim poglavljima. Crna Gora, za razliku od svojeg većih susjeda e, Srbije, je uskladila svoje stajalište sa Europskom unijom što se tiče ekonomskih sankcija naspram Rusije kao reakcija na situaciju u Ukrajini. Crna Gora također podržava koaliciju protiv ISIS-a i usvojili su zakon e, koji kriminalizira one, čla, one građane koji se odluče pridružiti e, militantnim džihadističkim skupinama. Znamo to je problem na Zapadnom Balkanu, osobito na Kosovu i u Albaniji, no postoji određen broj e, državljana Crne Gore. E, na moje iznenađenje službe Crne Gore nadziru oko 300 građana za koje se sumnja da su povezani s terorističkim aktivnostima. Što se tiče širih odnosa e, i dalje su na putu naspram NATO i pozdravljam e, komentare glavnog tajnika u kojima je pozvao Crnu Goru da službeno pristupi NATO savezu 2015. godine. No javno mnjenje je još podijeljeno oko toga i mora se više raditi na tome da se građane uvjeri u vrijednosti pridruživanja NATO-u. Pravosudna reforma nastavlja se unutar strategije opće reforme, dakle radi se o vladinom dokumentu koji se bavi razdobljem 2014. do 2018. I parlament prošle godine je izabrao novog glavnog tužitelja, što je veliko postignuće u ovom smislu. Neovisnost pravosuđa i dalje razlog za brigu, no naravno mora se dalje raditi na, promov, na unapređivanju i na disciplinarnim aktivnostima vezanim uz pravosudne suce. Još jedna, e, jedan razlog za brigu je sloboda tiska. Potrebno je uzeti obzir da incidenata nema mnogo, no došlo do neprihvatljivo nasilnih napada na novinare u medijskim prostorijima takve stvari su problematične, imat će negativan utjecaj e, koji stvara jednu kulturu samocenzure, nametnute cenzure tiska. Također se pozvalo na reviziju kodeksa ponašanja, što je pozitivan korak, ali vlada bi mogla e, više u tome pružiti pomoć. Što se tiče društva, mnogo je učinjeno da se e, stavi van zakon na tradicionalne prerasude i diskriminacije nasprav nekih manjinskih jedin zajednica, no mora se nastaviti raditi na tome da se to provede na terenu. Napuštanje djece, e, napuštanje škola je veliko u manjinama a isto tako e, postoji i e, nasilje naspram LGBT zajednica, a to su sve polja gdje bi se moglo više poraditi na tome da se na zakonodavstvo prevede u stvarne aktivnosti na terenu. No i dalje, Crna Gora je e, jedna uspješna priča Zapadnog Balkana i kao što sam često govorio, a sam za ovo pitanje tijekom ovog i proteklog saziva i mogu reći da je potrebno držati posvećenost sviju stranaka na daljnji rad i da je potrebno stvoriti konsenzus između vlade i opozicije. Dakle, na tome je potrebno dodatno raditi. U mom izvješću stoji da će daljni napredak ovisiti o učinkovitoj provedbi strategija vezanih uz pristupanje, onih koje sam spomenuo, no siguran sam da je Crna Gora sposobna za to provesti. Crna Gora i dalje jedna mala, e, napredna i e, nacija koja je smjerena na budućnost, na svjetlu budućnost, kao što sam već rekao, jedna priča o uspjehu i drago mi je što sam mogao posvjedočiti cijelom napretku u proteklih pet godina. Kad zaključujete da vam je zemlja koja se trudi postati članica Europske unije ugodna zadaća, a ne problem, zato pozdravljamo vaš višegodišnji rad. Sada bih dao riječ kolegi Richardu Hovitu, koji će govoriti u ime e, voditeljice izaslanstva za parlamentarne odnose Europske unije sa Crnom Gorom, Anelise Doc koja danas nije tu. Kolega Hovit, imate riječ. Ja se ispričavam ima ime Analize Doc, što nije mogla biti prisutna danas, no ona je entuzijastično započela sa radom na pitanjima vezanim u Crnogoru i rekao bi gospodinu Tanoku da pozdravlja njegov nacrt izvješća, smatra ga uravnoteženim i amandmani koje planira podnijeti bit će u skladu sa duhom vašeg izvješća. Možda će pokušati neke dodatne detalje umetnuti. E, nekoliko komentara, dakle, s njene strane, e, prije svega Crna Gora očito ima važnu ulogu u odnosima, širim odnosima unutar regije i pristupanje te zemlje mora biti doživljeno i što se tiče same zemlje, ali i što se tiče cijele regije i jedne šire perspektive. Nedavno je došlo do prosvjeda u Crnoj Gori, kada je gospodin Tači podsjetio Kosovo i to je razlog za brigu i mislim da bismo u našem izvješću mogli napomenuti da je Crna Gora također u određenoj mjeri odgovorna i za pristupanje drugih zemalja. Vjerujem da će gospodin Tenok se složiti sa time. Što se tiče diskriminacije, moj klub e, uvijek to želi vidjeti kao prioritet u pristupnom procesu barem u našim rezolucijama, tako da bismo e, rado vidjeli izvješću da se spominje antidiskriminacijska politika koja je usklanjena, usklađena sa stečevinom Europske unije. No željeli bismo da se snažnije napomene uloga i prava ombudsmana u zemlji, a, parada ponosa je bila veliki uspjeh prošle godine, no isto tako razlog za brigu ostaje zlostavljanje, e, ove zajednice. A što se tiče ljudi s invaliditetom, tu također postoji razlog za brigu, osobito e, nas brine sustav kažnjavanja za poslodavce koji ne zapošljavaju dovoljan broj osoba s invaliditetom. Dakle, usprkos naporima e, na pitanju integracije Roma i dalje postoji e, zabrinutost zbog situacije u Podgorici. Na to su sve pitanja s kojima mislim da koje mislim da će gospodin Tenak biti otvoren i mm, moj klub se odlika raduje e, izradi jednog snažnog izvješća i danje suradnji. E, sada prelazimo na izlaganja naših izvjestitelja u sjeni. U ime EPP-a umjesto kolege Andreja Kovačeva dajem riječ Edvardu Kukanu. da izvoli. Thank you, Mr. Chair. Zahvaljujem. E, naš izvjestitelj Sjeni nije mogao biti s nama i zamolio da njegove komentare predstavim. Prije svega zahvaljujem izvjestitelju na e, dobrom poslu. Dobro je istaknuto da je Crna Gora e, vodeća zemlja u pristupnim pregovorima i kao takva ima određenu odgovornost u regiji i odgovornost za cjelokupni proces proširenja. Ključne riječi su povjerenje, došlo je do nekih neriješenih slučaja u mnogim područjima, neka koja želimo spomenuti je e, stečaj u Podgorici, zloupotreba javnih fondova za političke svrhe, dakle za stranačke svrhe, zatim korupcija i nasilje naspram novinara. To su prijetnje neovisnosti institucija i za isto tako prijetnje gospodarskom ozračju. Sve političke stranke trebale bi dodatan napor uložiti da se izgradi povjerenje između mm, ulagača i isto tako povjerenje u medijskom okruženju. E, Štete što incidenti zastrašivanja novinara se i dalje događaju, novisnost medija trebala bi biti prioritet s obzirom da je to svojevrsni lakmus test za demokratski sustav. Došlo je do napretka u osvajanju novog zakonodavstva u području pravosuđa. E, kazao bih na to da se pristup Europske unije usredotočuje na kvalitetu prije nego na brzinu. I ukoliko je politička volja potrebna, to će biti da se zajamči neovisnost pravosuđa i da se zadrži ovaj zamah reformi u poglavljima 23. i 24. a nadalje moramo se pobrinuti da se nastavi sa uspješnom implementacijom. Govor mržnje, osobito na temelju vjerskih i etničkih temelja, ne bi trebao proći napaženo, tijela bi morala učiniti sve nužno da se stvori ozračje tolerancije, međusobnog razumijevanja. I u tom smislu rad na kriminalizaciji ponašanja građana koja se e, pridružuju stranim džihadističkim informacijama je nešto što pozdravljamo. Isto tako i pozdravljamo stav Crne Gore e, koji je usklađen sa Europskom unijom po pitanju krize u Ukrajini i njihovo e, uključivanje sankcije. Nadalje, ne znam, smo imali saslušanje sa ministrima vanjskih poslova zemalja Zapadnog Balkana i čega je vidljivo da za neke zemlje u regiji da se ignoriraju e, neprestane molbe. Crna Gora je vrlo dobro do sada surađivala i u političkim i u tehničkim pitanjima i nadamo se da će vodstvo nastaviti ozbiljno reagirati na temelje naših preporuka kako bismo izbjegli e, pat pozicije koje postoje u drugim zemljama. Crna Gora bi mogla biti jedna uspješnica e, ukoliko će biti prisutna potrebna politička volja. Kukan. Sad dajem riječ izvjestitelju u sjeni iz grupe socijalista i demokrata, kolegi Andru Lakisu. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Τάνοκ. Hvala, želim zahvaliti izvjestitelju gospodinu Tenoku na izvjestom radu koju je obavio i na ovom nacetu koji nam je predočio. Crna Gora je poduzela znatne napretke, pa i kada se radi o usvojenim zakonima i akcijskim planovima koji su usvojeni. A i rezultati pristupnih pregovora 16.12. su ukazali na to da ćemo sada otvoriti nova pregovaračka poglavlja. Poglavlje 28, zaštita potrošača i područje 29, carinska unija među ostalima. Napore sada treba nastaviti prije svega kada se radi o e, pravnoj državi, o reformi javne uprave i o zakonodavstvu iz uz medije. Ovaj nacrt rezolucije ocrtava glavne napore koje se nagroda poduzela i vrlo je važno da ne dopustimo da dođe do zastoja u tim reformama na Crnoj Gori. Važna je isto tako i borba protiv korupcije, a osim toga bismo trebali pozvati makedonske vlasti da nadalje se bore protiv visoke nezaposlenosti, protiv nejednakosti, e, zahvaljujući borbi protiv izbjegavanja poreva i poreza i zahvaljujući pravednijeg poreznog sustava koji bi potaknuo gospodarski rast. Osim toga moramo podržati isto tako i mala i srednja poduzeća i to kroz sudjelovanje u europskim programima poput na primjer Kosme. Na posljedku treba isto tako jače naglasiti područje okoliša, potreban je gospodarski model koji će imati u sebi ugrađen i aspekt zaštite okoliša. Druge aspekte koje bi trebalo uključiti u rezoluciju je strategija rada u suradnji sa Europolom kada se radi o nadzoru makedonskih granica, a isto tako je Makedonija sudjelovala u nekim aktivnostima u okviru zajedničke sigurnosno obrambene politike, te tako igra vrlo pozitivnu ulogu na području Zapadnog Balkana. NATO savez je strateški partner Europske unije, no pristupni pregovori između Makedonije i NATO saveza nisu dobili referencu u ovom tekstu. Tu se samo govori o pregovorima s Europskom unijom. A ja želim ukazati na to da su naravno ovi akcijski programi, ovi zakoni vrlo važni i da Europska komisija treba podržati Makedoniju sa našim amandmanima smo pokušali ugraditi upravo ove elemente koje sam sad spomenuo i veselimo se i nadalje dobre suradnje. Hvala. Hvala lijepa kolegi Lakisu. Evo, on je upozorio i na napredak u odnosima između Crne Gore i Sjevernoatlantskog saveza. Sada molim e, predstavnika Aldea, kolegu Jozu Radoša, da uzme riječ. Hvala lijepo. Kolegice i kolege, ja u ime alne grupe želim čestitati kolegi Tanoku na vrlo dobrom izvješću koje je izbalansirano, koje ukazuje na poteškoće i potrebne korake, ali koje je također pohvaljuje one korake koji su učinjeni. Ja ću naglasiti važnost pravosuđa i svega onoga što je u Crnoj Gori u pogledu pravosuđa učinjeno. Naime, to je imenovanje glavnog državnog odvjetnika ustrojavanje posebnog ureda istražitelja za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, agencije za borbu protiv korupcije, pravila o imenovanju, razrješenju i vrednovanju rada sudaca i državnih odvjetnika. Dakle, sve su to vrlo važne stvari. Naravno da bi došlo do stvarne efikasnosti i nezavisnosti pravosuđa treba će sigurno proći vremena, ali ovi koraci, dakle institucije koje su stvorene svakako mogu u pozitivnoj atmosferi dovesti do toga da to doista i tako bude. Ja se nadam naravno da je ova naša rasprava i ovo izvješće također dio te pozitivne demokratske atmosfere koje će pomoći da te pravosudne institucije u Crnoj Gori počnu funkcionirati na pravi način. Druga dimenzija koju bih želio naglasiti je dimenzija članstva Crne Gore u NATO-u. Naime, Članstvo Crne Gore u NATO u je strateški interes ne samo Europske unije nego bi se moglo zapravo reći i zapadnog svijeta i doista bi bilo dobro da cijela istočna obala Jadrana bude pokrivana zemljama članicama NATO-a pogotovo što Rusija preko Vijeća sigurnosti svojim utjecajem pokušava osporiti ili dovesti u pitanje e, takvu tendenciju, odnosno namjeru Crne Gore ako se zna da je i potpora NATO u Crnoj Gori znatno manja nego što je potpora pristupanju Europskoj uniji, a zna se, dakle ponavljam da je to strateški interes Europske unije, onda bi svakako na tome trebalo poraditi i ne samo države članice, kao što ovdje piše u izvješću, i to ne samo one koje su relevantne, nego sve države članice, jer mislim da ne postoje i relevantne države članice NATO-a, ali mislim da bi se u izvješću trebalo naći i točka koja poziva institucije Europske unije, a to znači ponaj prije visoku predstavnicu, da svojim djelovanjem također ubrza postupak priključenja Crne Gore NATO-u. Hvala lijepa. Hvala lijepa kolega Radoš. Sada dajem riječ e, kolegi Kristijanu Predi. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kao prvo bih htio čestitati gospodinu Tanuku na izvjesnom izvješću koje je pripremio. Ima iskustva s tom zemljom, kao što svi znamo, i zatim bih htio pozdraviti značajan napredak koji je učinila Crna Gora na svom putu prema Europskoj Odluka da se otvore četiri nova pregovaračka poglavlja nakon ovog sastanka u prosincu, to me je vrlo razveselilo. Mislim da to pokazuje važne napretke koje je Crna Gora učinila. Država koja je postala zemljom kandidatkinjom, kao što se sjećamo, 2010. godine. Zatim bih htio usmjeriti vašu pažnju na dva aspekta koje mi se čine od ključne važnosti. Jedan aspekt je već spomenut, To su meni jedan kolega, radi se o borbi protiv korupcije. Mislim da je važno da je vlada uspostavila novu agenciju za borbu protiv korupcije, ali je isto tako važno i ja bih rekao čak i važnije da ova nova struktura ima dostatna finanska sredstva kako bi ispunila i ostvarila svoje ciljeve. To bi mogao biti dobar korak u borbi protiv korupcije i to će se zasigurno pokazati dobrim jer inače će samo doći do pogoršanja situacije. To je moja prva točka. Druga točka tiče se slobode medija. To je tema o kojoj mnogo raspravljamo ovih proteklih nekoliko dana, zar ne? I uvijek, nažalost, moramo posjetiti da u demokraciji novinari na nezavisan način moraju raditi svoj posao i da se na njih ne vrši utjecaj izvana. A u Crnoj Gori još uvijek postoje novinari koji su suočeni sa nezamislivim pritiskom, e, eksternim pritiskom, i kad kad to čak dođe do razine da izbije nasilje. To nije prihvatljivo u jednoj državi koja ima ambiciju postati državom članicom Europske unije i stoga mislim da moramo pokazati da smo zabrinuti s tim u vezi i moramo zatražiti od vlasti da pronađu način na koji mogu učinkovito zaštititi novinare koji radi svoj posao. Hvala vam lijepo na vašoj vaše pažnje. E, hvala lijepa kolega Preda. Evo, imali smo relativno malo javljanja za riječ po ovoj temi, ali najedanput sada se povećao broj kolega, pa bi ja u ovom trenutku zaključio listu govornika i sad ću prozvat kolege da znaju kojim redoslijedom će govoriti. Dakle, najprije ću dati riječ kolegi Hadži Georgiju, potom kolegi Meseriću, zatim kolegi Austrivićiusu, kolegi Tokešu, kolegici Šuici i kolegi Piculi. Tako da prvo govore E, a, imamo još i, i još, e, Jurek. Jurek. I nakon toga kolegi Džambackom i Jureku. Ali budući da je sada 9.29, ja vas molim da limitirate vaše izlaganja na minutu jer imamo i drugu točku dnevnog reda prije nego što dođe glavni tajnik Arapske lige. Hvala vam lijepa. Kolega Hadži Georgiju.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 se novinari moraju podrediti voditeljima određenih medijskih kuća, onda to nema nikakve veze sa slobodom medija. Tako, sloboda izražavanja kao općenit princip, da, ali pojedine osobe ne mogu nadzirati cijeli svijet medija. To je prvo. Druga tema, Sjevernoatlantski savez, nije nigdje zapisano da zemlje kandidatkinje za Europsku uniju moraju postati članicom NATO saveza. Crna Gora to ne mora učiniti. Možda bismo morali razviti NATO savez dalje, a ne tjerati nove države članice da ju se priključe. Hvala gospodine predsjedavajući. Prije svega želim zahvaliti kolegi Tanoku na vrlo kvalitetnom izvješću koje je uravnoteženo. Slažem se sa većinom točaka iz izvješća. I premda ovdje predstavljam kolegicu Lunaček koja je izvjestiteljica iz Sjene, ona me zamolila da kažem da će svi amandmani biti u duhu sa izvornim tekstom izvješća. Htio bih naglasiti dva aspekta. Kao prvo pozdravljamo stavak 17. gdje se govori o slobodi medija. Riječ je o vrlo važnim novim pitanjima kojima treba nešto reći, možda detaljnije nego u ovom izvješću. S obzirom da dolazim iz stranke zelenih, žao mi je što se ne spominju ekološka pitanja. Nastojat ćemo da se to izmjeni. Postoji nekoliko pitanja na Zapadnom Balkanu koja se tiču zaštite okoliša. E, ja ću to spomenuti kada budemo raspravljali izvješće o Makedoniji, e, tada ću detaljnije iznijeti probleme budući da su gotovo istovjetni kao i u Crnoj Gori. Hvala. Kolegu Austriviću sad Hvala. Prije svega čestitke gospodinu Tenuku na izvrsnom izvješću, kao i izvjestiteljima iz Sjene koji su dali svoj doprinos. Crna Gora kao i ostale zemlje Zapadnog Balkana koje vode pregovore sa Europskom unijom imaju priliku da ponovne, ponove uspjehe iz prethodnog kruga proširenja. I to zahvaljujući visokoj kvaliteti reformi, političkih i upravnih reformi koje zemlje moraju provesti na putu prema članstvu. Ja se zalažem za konstruktivan dijalog koji vodimo sa svim zemljama i želim pozvati komisiju da se usredotoči na čak i one manje bitne aspekte reformi koje se provode u tim zemljama. I četvrto, htio bih se više usredotočiti na stanje ljudskih prava i kvalitetu demokracije u tim zemljama. E, nema napretka u tom području, odnosno bez napretka u tom području e, ove zemlje neće se moći pridružiti Evropskoj kao što znamo iz vlastitog iskustva. Hvala gospodin Ostrovićius, sada gospodin Tokeš. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Gospodine predsjedniče, uvaženi kolege, želim također čestitati gospodinu Tenoku, jer se ovdje radi o izvrsnom, uravnoteženom izvješću. Da, jučer na večer i danas govorimo o državama bivše Jugoslavije i već smo detaljno raspravili o nekim izvješćima i ne možemo ispustiti iz vida koliko je veliko nasljeđe Jugoslavije i e, nasljeđe iz Domovinskog rata, koliko je to teško i danas se ocetava na te zemlje, a općenito i na krizu koja obavija cijelu Europu komunizam i rat se još uvijek osjećaju i protiv toga se moramo boriti. I mislim da u tom kontekstu se Crna Gora nalazi sada u dobroj poziciji. Ta je zemlja također imala i nekoliko uh, slučajeva ratnih zločinaca, naslijedili su na neki način ratni zločin, ratne zločine, naslijedili su korupciju i na tim područjima još preostaje mnogo posla. Ako zaista želimo da te države jednom pristupe Europske unije. A ja mislim da je u tom smislu Crna Gora jedan izvrstan uzor, jedan izvrstan primjer eh, kada se govori o pristupnim pregovorima s Europskom unijom. Isto tako je vrlo važno da se spriječi danja emigracija, e, jer bez gospodarskog rasta dolazi do sve većeg iseljavanja iz Crne Gore. Mi primjećujemo da iz e, siromašnih država za područja Zapadnog Balkana dolazi do visoke emigracije zbog velike razine siromaštva, i zbog toga je od izuzetne važnosti da poboljšamo gospodarsku situaciju u Crnoj Gori. Samo tako će Crna Gora moći ispuniti svoje obveze. Jer ta zemlja ne smije iskrvariti. Hvala. Minutu, najprije kolegica Šujica, izvolite Hvala lijepo Andrej. Evo, ja isto želim zahvaliti gospodinu Tanaku jer je zaista pokrio sva područja koja se tiču e, Crne Gore i mislim da je, da je veliki napredak postignut na svim područjima. Međutim, ja bih željela govoriti o dva konkretna pitanja. Posebno me zanima točka 12 u kojemu kaže, tražite, zabrinuti ste i tražite da se e, poduzmu ozbiljne mjere u cilju rješavanja slučajeva rješavanja ratnih zločina. Ja u ruci držim jedno pismo Hrvatskog društva logoraša srpskih i crnogorskih koncentracijskih logora gdje oni traže pravično obeštećenje. I mislim da na ovoj točci 12 treba inzistirati i pomoći da se pravično obeštete oni koji su pred samo 25 godina bili e, žrtvama nasilja. Ja e, o ovome govorim zato što dolazim iz Dubrovnika, živim u Dubrovniku koji je 35 km udaljen od crnogorske granice i poznam dobro stanje. Dakle, pozdravljam napredak, želim da naši susjedi napreduju, a isto tako želim da se riješe neriješena pitanja. I drugu točku koju također pozdravljam, to je točka 22, gospodine Tanok, u kojem e, želite da se ubrza pitanje granica, graničnih sporova s Hrvatskom, Srbijom i Kosovom. Ovdje posebno apeliram na Prevlaku jer je to jedno nerešeno pitanje između Hrvatske i Crne Gore i smatram da je ovo trenutak da NATO ukaže jer ima još prostora i vremena da se popravi stanje i da riješimo pitanje Prevlake koji je e, gdje postoji jedan spor i ja vjerujem da će se to u budućnosti riješiti. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa. Dajem riječ kolegi Piculi. Hvala lijepo. Iz godine u godinu vidljivo je da Crna Gora bilježi napredak na svom putu prema članstvu u Europskoj uniji. To je jasno i iz izvještaja gospodina Tanoka koji je dobro katalogizirao trenutno stanje stvari u pregovorima. Crna Gora je zemlja koja ima izuzetno propulzivnu vanjsku politiku na principima dobro susjedstva i uvažavanja pozicije Europske unije što se ne može reći za sve zemlje kandidatkinje. Ne treba govoriti koliko je to važno u regiji koja će još dugo osjećati posljedice rata iz 90. godina. Utoliko članstvo Crne Gore u NATO-u bi predstavljalo otvorenu mogućnost kompletiranja sigurnosnog ambijenta uvijek u osjetljivom prostoru Jadrana i Sredozemlja. S druge strane, treba upozoriti i na probleme koje je gospodin Tenok naveo. Riječ je o slaboj vladavini ili nedovoljnoj vladavini prava, na raširenu korupciju, slabosti pravosuđa koje nije potpunosti neovisno, dakle moramo vrlo jasno naglasiti i ograničenost medijskih sloboda i napada na novinare, te snažnu polarizaciju političke scene i bojkot oporbe. Treba upozoriti i na možda prebrzo donošenje zakona i strategija bez nacionalnog konsenzusa te potrebu realnog napretka koji će pratiti usvajanje svih tih dokumenata i naravno nastaviti pregovore. Svakako važno poglavlje u napredovanju bit će i predanost vlade u Podgorici da s vremenom riješi i otvorena granična pitanja sa susjedima i pri kraju još jednom čestitke gospodinu Tanaku i podrška Crnoj Gori da riješi ova notirana pitanja i otvorene probleme. Hvala. Hvala lijepa. Kolega Picula, sada dajem riječ kolegi Džambackom. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, присъединявам се Hvala vam gospodine predsjedniče, uvaženi kolege. Ja se pridružujem ovim čestitkama upućenima gospodinu Teneku. On ima veliko znanje koje je ovdje pokazao, veliko znanje vezano za jednu regiju koju zapad teško može razumjeti. Želim shvatiti vašu pažnju na točku broj 11 Točka broj 11. Tu se radi o borbi protiv vjerskog ekstremizma i džihadističkih organizacija. Crna Gora je jedan stabilizirajući faktor unutar regije koja ima problema sa vjerskim ekstremizmom i u kojoj postoje i naznake da se neke skupine žele pridružiti islamskoj državi. Također treba riješiti ove granične sporove sa Hrvatskom, a u to svrhu bi Crna Gora trebala ispuniti hrvatske kriterije. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Ja mam dwie uwagi e, generalne dotyczące regionu najszerzej rozumianego. Hvala vam. Imam dwie primjedbe vezano uz tu regiju općenito. Kao Ovdje se govori o našim različitim političkim e, zahtjevima vezanim uz LGBTI zajednicu i tu govorimo o tome kao da nije došlo do onog hrvatskog referenduma ili do, na primjer, sličnih razvoja u Francuskoj. Mislim da bismo se time trebali vrlo ozbiljno pozabaviti i da ne bismo trebali ovdje primjenjivati strukturno nasilje nad jednom manjinom koja možda misli drugačije. I zatim još jedan drugi aspekt koji se tiče svih država. Kada govorimo o državama koje su nekoć e, imali komunistički sustav, onda možda ne bismo trebali ovdje ponavljati cijel, čitavu europsku povijest, već možda više pripaziti na to da ne dovodimo do daljnjih e, e, razlaza, do daljnjih jazova. Dolazi do novih nejednakosti, do jednog vrlo ozbiljnog sociološkog fenomena i time se moramo ozbiljno pozabaviti. Kada se radi o državama e, bivše Jugoslavije, onda se naravno tu još uvijek doživljava e, doživljavala prošlost vezanih uz e, rad, no često se ta problematika potpuno ignorira ili zanemario. Hvala. Podigli jedno malo šire pitanje od samoga izvješća o napretku. Sada bih zamolio predstavnika komisije kolegu Langea da kaže nekoliko riječi i onda ćemo zaključiti raspravu o Crnoj Gori. Kolega Lange, izvolite. very Hvala gospodine predsjedavajući što ste mi dali riječ. Nekoliko navrata je rečeno da je Crna Gora postigla najveći napredak u procesu europskih integracija. Mislim da to potvrđuje i od, da je odluka prije dvije i godine da se otvore pregovori bila ispravna te da se otvore vrata toj zemlji prema Europskoj uniji. Međutim, postoje neki izazovi i neki nedostaci u čitavom procesu, a naš je mandat da se pobrinemo kako bi napredak na tehničkim pregovorima bio popraćen napretkom u području vladavine prava. Tako da smo u listopadu ustanovili neke prioritete u području borbe protiv korupcije. E, dakle, Crna Gora bi tu trebala postići E, žurni napredak kako bi se mogla otvoriti daljnja poglavlja. Mislim da ovdje mogu reći da je takav pristup bio uspješan u smislu da je Crna Gora ostvarila napredak u spomenutim područjima. E, neki od vas to već spomenuli. I smatram da je to pozitivan aspekt, međutim to nam ukazuje i na činjenicu da Crnoj Gori ponekad treba napred, treba e, ohrabrenje kako bi, se, kako bi ta zemlja dalje napredovala. To je omogućilo da se u prosincu otvori još četiri poglavlja, tako da sad imamo ukupno 16 otvorenih poglavlja. Što se tiče donošenja novih zakona, to je svakako preduvjet za daljnji napredak u području borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala možemo očekivati i nadati se da će to dovesti do odgovarajućih rezultata u tom području. E, kao što je već rečeno, to se ne može dogoditi preko noći, bit će potrebno više vremena. Mi ćemo vrlo intenzivno pratiti daljnji razvoj događaja, pratit ćemo daljnji napredak Crne Gore, te ćemo u travnju podnijeti izvješće državama članicama. Što se tiče e, tehničkih priprema na ostalim poglavljima, na tome se radi, dakle u vijeću. Ako bude e, danjih pomaka u području vladavine prava za vrijeme latvijskog predsjedništva, postoji mogućnost da se otvori još nekoliko poglavlja u pregovorima. Hvala. Sa ovim smo zaključili izlaganje o Crnoj Gori. Činjenica da je otvoreno 16 poglavlja, da su među njima 23, 24 i 31 je ohrabrujuće. Također apeliram na Crnu Goru da u procesu pristupnih pregovora učini maksimalni napor za rješavanje svih preostalih pitanja iz vremena raspada bivše SFRJ, a to se odnosi i na pitanje sukcesije, koje je osobito važno glede vojne imovine u odnosu na druge republike bivše Jugoslavije, kao i ova pitanja koja se odnose na ratne zločine, koje je spomenula kolegica e, Šujica na Morinj i na Kumbor. E, hvala vam lijepa ovim smo zaključili raspravu. Podsjećam sve kolege da je rok za amandmane 27. siječnja u 12 sati. Dakle, svi koji žele dati amandmane na odličan nacrt izvješća kolege Tenoka 27. siječnja u 12 sati. prelazimo na e, drugu jutrošnju točku dnevnog reda. Samo ću vas... Charles, Uh, Ispričavam se, samo bih uh, htio, uobičajeno je da izvjestitelj uh, odgovori na pitanja kolega, ja ću vrlo kratko, znam da nemamo mnogo vremena. Prije svega zahvaljujem izvjestiteljima iz Sjene, zahvaljujem i kolegi kolege koji je govorio u ime predsjednika zajedničkog parlamentarnog odbora. Većina toga rečeno vezano uz pojedine paragrafe. Ja ću ja se radujem vašim amandmanima koji će to detaljno razraditi. Bilo je nekih pojedinačnih slučajeva. E, dakle, u slučaju naknade štete za žrtve ratnih zločina, zatim što se tiče sporova oko granica, e, bit će mi zanimljivo pročitati amandmane. E, bilo je nekih podjela vezano za članstvo u NATO savezu, to se već pravilo i kod prethodnih izvješća. Naravno da to nema nikakve direktne veze sa članstvom u Europskoj uniji, međutim ima veze sa potrebnim izmjenama u području vladavine prava, tako da mislim da nije štetno ako se i to spomene. E, naročito kolege iz susjednih zemalja poput Hrvatske su to snažno podržali, međutim e, vidim da kolega iz Cipra i kolega Andrulakis e, nisu htjeli da se spominje NATO savez, no mislim da ćemo o tome odlučiti glasovanjem. E, ranije sam razgovarao s kolegicom Lunaček o nekim pitanjima koja su bitna za zelene. Klub zastupnika zelenih e, smatra da bi oni mogli utjecati na zeleno gospodarstvo u Crnoj Gori. Ja smatram da to treba biti sukladno pravnoj stečevini, oni su suverena država, tako da ranije nisam bio u mogućnosti podržati amandmane zelenih, no sa zanimanjem ću ih pročitati ako ih predložite. Što se tiče borbe protiv korupcije, vladavine prava, slobode medije, nekažnjenosti ratnih zločina i zaštite manjina poput, poput Roma i LGBT zajednice, te neovisnost pravosuđa posebno su bitna pitanja. Poglede 23 i 24 sam spomenuo u izvješću, no rado ću to i proširiti. Kao što znate, ipak e, imamo ograničenje što se tiče dužine teksta. E, podržavam e, sve komentare i radujem se amadmanima. Nadam se da ćemo doći i do kompromisnih amadmana. No, općenito, ovo izvješće o Crnoj Gori će proći uz široku potporu glasova. Prelazimo na iduću točku dnevnog reda, na izvješće o napretku koje se odnosi na Makedoniju. U tom pogledu imamo e, za sada praktički 25 minuta vremena, s obzirom da je ova rasprava bila jako duga Molio bih sve kolege, naravno uz e, malo više vremena za izvjestitelja i za šefa delegacije, da se drže e, okvira jer budući da nas glavni tajnik Arapske lige je već bio dovoljno ljubazan da ga odgodimo za 10 i 15, pa evo nažalost previše interesa za proces proširenja unatoč svim najavama politike. E, kolega Weigel, dajem vama riječ da nam predstavite vaš nacrt izvješća o Makedoniji. Izvolite. Thank you, Chair. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja sam početkom prosinca proveo nekoliko dana u Skopju kako bih se tamo upoznao sa situacijom na terenu. Razgovarao sam sa predstavnicima vlade, oporbenih stranaka i civilnog društva te sa predstavnicima medija. Kao što možete i zamisliti, situacija u Makedoniji nije nešto što je za mene novo. Ja pratim tu situaciju posljednjih 15 godina. Tako da me nije iznenadilo kada sam ustanovio da postoje neki problemi koje sam spomenuo i u svom izvješću. Ono što me jest iznenadilo jest atmosfera, otvorenost i entuzijazam kada je riječ o budućem članstvu Makedonije u Europskoj uniji. Želio bih naglasiti dobru suradnju i dobrodošlicu koja je iskazana našem izaslanstvu. Imali smo izvrstan radni program u Skopju. Tijekom ove godine bivša Jugoslavenska republika Makedonija ulazi u desetu godinu od kad je dobila status kandidata. Ona je najnaprednija kada je riječ o usklađenosti sa Akijem. Komisija je u više navrata preporučila vijeću da otvori pregovore s Makedonijom. Međutim, e, uvijek se pojavljuju ista pitanja, zapravo jedno važno pitanje koje se javlja kao prepreka otvaranju pregovora Makedonija je dobro nastavila napredovati u području dobrosusjedskih odnosa i odigrala je konstruktivnu ulogu u bilateralnim odnosima s ostalim zemljama kandidatima. Bilateralne odnose s Grčkom i dalje opterećuje naziv zemlje, međutim ekonomski i trgovinski odnosi između dvije zemlje odvijaju se normalno. Makedonija i dalje surađuje sa Bugarskom u području obrane, a pregovori o bilateralnom sporazumu o dobrosusjedskim odnosima dobro napreduju. Makedonija nema nerišenih graničnih pitanja sa susjednim zemljama. Parlamentarni izbori su održani u travnju 2014. no glavna oporbena stranka, socijaldemokratska stranka, nije priznala ishod izbora zbog navodnih nepravilnosti što uključuje kupovanje glasova te zastrašivanje i e, pristranost nacionalne televizije. OS, OSS je zaključio da su izbori dobro provedeni, da nije bilo pristranosti u odnosu na vladajuću stranku i da ponekad nije bila jasna granica između stranke i aktivnosti stranke i vlasti. Ja sam spomenuo u više navrata pitanje bojkotiranja rada u parlamentu i istaknuo sam da bi i za tu stranku to trebala biti to treba biti prioritet, dakle da se uspostavi normalno funkcioniranje rada parlamenta. E, kao što su i ostali pokušali uvjeriti Zajev, ja moram reći da nisam siguran ka, hoće li moja intervencija dati rezultate. Što se tiče bojkota socijaldemokratske stranke, e, to ugrožava dobro funkcioniranje parlamenta i sprečava donošenje ključnih reformi te e, ne omogućuje kontrolu nad aktivnostima vlade. Izostanak konstruktivnog političkog dijaloga pojačava već duboke podjele među političkim strankama. U tijekom sastanaka u Skopju naglasio sam da funkcionalan parlament Pada u odgovornost vladajuće stranke kao i oporbe koja bojkotira rad parlamenta, te da bi trebalo aktivnije raditi na tome da se pronađe kompromisno rješenje. Potrebno je zajamčiti provedbu e, Ohridskog okvirnog sporazuma, posebno u području zabrane diskriminacije i e, pravične zastupljenosti. Međuetnički odnosi dalje su osjetljivi, postoji duboko nepovjerenje, ostvaren je napredak u zastupljenosti manjina, ali neke e, manjine još uvijek nisu dovoljno zastupljene, posebno su u teškoj situaciji Romi koji su izloženi diskriminaciji i predrasudama. Neki politički čelnici i dalje se koriste retorikom koja izaziva podjele. To je posebno bio slučaj tijekom predizborne kampanje. E, Ohridski sporazum bi trebao dovesti do nekih preporuka, međutim čitav taj proces još uvijek nije dovršen. Zakonodavni proces Eh, je doveo do nekih rezultata, posebno u području reforme javne uprave. Postoji strateški okvir koji je usvojen 2010. godine. Međutim, poboljšanja u području povećanja sposobnosti, učinkovitosti i transparentnosti još uvijek izostaju. Makedonija ima najlošije rezultate u području medijskih sloboda, a neovisnost medija je ugrožena zbog političkih pritisaka. Državna kontrola nad medijima i dalje je problematična. Potrebna je veća transparentnost, posebno u dodjeli sredstava i u e, kampanjama koje sponzorira država. E, htio bih skrenuti vašu pozornost na predmet Kešerovski. To je vrlo problematično pitanje i smatram da bi se to trebalo isticati u svakoj prilici kada god se razgovara sa makedonskim dužnosnicima. Reforme pravosuđa su u tijeku, povećava se učinkovitost rada sudova, akademija sudova i tužitelja promiče učinkovitost rada pravosudnih dužnosnika e, i e, ažurirani su zakoni u području građanskog i kaznenog prava. Međutim, još uvijek postoji selektivnost u području političkih pritisaka e, nad radom sudaca E, neovisnost suda od pritisaka izvršne i zakonodavne vlasti je formalno zamčeno, međutim u velikom broju slučajeva čini se da suci ne djeluju neovisno. Potrebno je poboljšati kvalitetu, transparentnost i nepristranost sudskih presuda kako se ne bi izgubilo povjerenje javnosti i kako bi se podržala vladavina prava. Neću mnogo govoriti o gospodarstvu u Makedoniji E, rezultati u gospodarstvu su zadovoljavajući. Zemlja ima gospodarski rast od 3,9% u usporedbi sa 2013. godinom. Stopa nezaposlenosti još uvijek je visoka, ali je u padu, smanjuje se. Rekao bih da je Makedonija i dalje predvodnik u regiji kada je riječ o poslovnom ozračju. Prva je među zemljama Zapadnog Balkana prema listi Svjetske banke, e, također je na visokoj ljestvici u svijetu. Međutim, e, ponekad ima problema kada je riječ o dodjeli ugovora i postoje neki problemi u poslovnom okruženju. Ja sam se sastao sa predstavnicima poslodavaca koji su mi isto tako naglasili spomenute probleme. U zaključku bih istaknuo da je otvaranje pregovora važno pitanje, to je preduvjet kada je riječ o bivšoj Jugoslavenskoj republici Makedoniji. To će osnažati regionalnu stabilnost i pozitivno utjecati na rješavanje bilateralnih sporova. Osnažit će interetničku koheziju ujedinjavanjem različitih zajednica u postizanju zajedničkeg cilja. Potaknut će se e, politički dijalog i uključivost iz već spomenutih razloga. Povećat će se i ekonomska stabilnost i potaknuti strana ulaganja. Htio bih na kraju naglasiti da je spremnost na kompromise osnovni preduvjet za rješavanje bilo kojeg problema, posebno e, bilateralnih problema i ne vidim nikakav razlog zašto u duhu dobrosusjedskih odnosa i stabilnosti i prosperiteta čitave regije ne bi e, bili trebali biti poduzeti koraci kako bi se riješilo pitanje naziva zemlja i ostali nerješeni bilateralni problemi. Mislim da je sada trenutak da se otvore vrata Makedoniji da ta zemlja uđe u Evropsku uniju. Hvala. Um, Hvala vam lijepa, kolega Weigl. Dragi kolege, vidim da imamo za sad deset osoba koje su se javili za riječ, sam da će biti još više zainteresiranih i imamo dilemu jedna mogućnost je da ograničim baš javljanje za riječ na jednu minutu ili da sada zaustavimo raspravu te da ju nastavimo nakon što održimo sastanak s glavnim tajnikom Arabske lige, zato što nas on mora napustiti u 11 sati. A to je nešto što ne možemo promijeniti. Apeliram na vaše razumijevanje. Nije neobičajeno da Europski parlament zaustavi raspravu, da primi goste i da zatim nastavimo sa spomenom, moramo pokazati eh, jednako poštovanje svim ovim državama članicama o kojima raspravljamo, a mislim da nije pravedno ograničiti sada vaše intervencije i da ovome raspravimo samo još 10-15 minuta. Žao mi je, o ovim dvijema točkama nismo raspravili jučer, no to nije bilo u mojim rukama i ako se koordinatori slažu, ja bih odgodio raspravu nakon što nam se obrati glavni tajnik Arabske lige vrlo bih to cijenuo, mislim da bi svako drugo rješenje bilo jako neelegantno i stoga apeliram na vas, ako morate otići, žao mi, je, ali molim vas da pokažete malo fleksibilnosti, je li to u redu? Da. Odgodit ćemo onda sastanak sa predsjednikom izaslanstava na 11.30. E, oprostite, većina odlučila. Pitanje vezano uz poslovnik. Pitanje vezano uz poslovnik. Moram prihvatiti tu odluku, ali ja prosvjedujem protiv ovakvog načina obrade ovog pitanja. Jer ja sam se složio s time da odgodimo ovu raspravu s jučer na danas, sada to odgađamo već po drugi put. Mislim da je to nepravedno i naspram države o kojoj raspravljamo. I želio bih da barem u budućnosti budemo koherentniji zemlji koju ste vi izvjestitelj želim da imamo raspravu koja će trajati više od skraćenih 12 minuta. Sami znate da nije e, zbog mene niti zbog vas da je rasprava odgođena, pa vas molim za razumijevanje, a isto tako molim da kao odbor pokažemo poštovanje prema glavnom tajniku Arapske lige koji je došao i koji nas čeka ovdje. Ima niz obaveza u Briselu ova dva dana. Evo još kolegica i onda ćemo prekinuti. Ναι. Κύριε Hvala Dakle, izmijenili ste dnevni red, a danas niste o tome unaprijed obavijestili. Ja sam već jučer se se javio s tim u vezi. Dakle, kao prvo sam htio htjela govoriti o bivšoj Jugoslavijskoj publici Makedonije, a sada ste opet odgodili ovu raspravu i ako želimo govoriti s ovim, s ovim u vezi, kada ćemo to moći, molim vas? Mi moramo neki otputovati. Dakle, molim vas pustite na mogućnost da kratko nešto kažemo. Barem e, nas dvoje grčkih kolega, mi moramo otputovati. Kako ćemo nastaviti? Kolegice, dnevni red je usvojen bio jučer na početku i vidjeli ste kako se on promijenio, a e, sjednica odbora je zakazana i za danas i i ujutro i popodne. Prema tome od zastupnika se očekuje da su tu. Rasprava će započeti ponovo u ovoj točci dnevnog reda čim završimo u 11 sati naš dijalog sa glavnim tajnikom Arapske lige, a sastanak koji smo imali sa šefovima delegacija parlamenta će biti prebačen za 11.30. Molim vas da u međuvremenu signalizirate e, tajništvu tko sve želi uzeti riječ na temu izvješća o napretku u Makedoniji. E, sada zaključujem ovaj dio rasprave koji se odnosi na točku dnevnog reda i prelazimo na točku dnevnog reda o razmjeni mišljenja sa glavnim tajnikom Arabske lige. Uh, first of all, I would very much like to give a warm welcome kao prvo želim izraziti gospodinu Nabilu El Arabiju, glavnom tajniku Arabske lige, doktor El Arabi. Arabska unija i Arabska liga suočeni su s istim izazovima što se tiče stabilnosti i sigurnosti u regiji Magreba, Mašeka i širog Bliskog istoka. Uža suradnja između Europske unije i Lige arapskih država moglo bi dovesti do značajnih rezultata, prije svega kada se radi o krizi u Libiji, Siriji i borbi protiv islamske države no isto tako kada se radi o nastavku pružanja podrške mladim demokracijama poput Tunisa u ovom trenutku. Međunarodna zajednica je općenito naglasila važnost da se treba ukloniti ova prijetnja koju predstavlja islamska država za stabilnost i kulturni diverzitet na Bliskom istoku i za pravu stabilnost i sigurnost u budućnosti na tom području. Borba protiv jesa i svih oblika radikalizma zahtijevaju jako opredjeljenost arapskih država. Ono su jedine koje bi trebale i koje moraju preuzeti vodeću ulogu. Europska unija je jedan od glavnih pružatelja podršci e, Siriji, sirijskim i iračkim izbjeglicama te najveći donator u Agenciji za pružanje pomoći un kako bi se pružala pomoć i palestinskim izbjeglicama. Kroz europsku politiku susjedstva mi pokušavamo stvoriti uže veze i promicati suradnju na političkom i gospodarskoj razini sa svim državama južnog sredozemlja. Europska unija također podržava politički, gospodarski i socijalni stabilitet u Iraku. Jedan od e, važnih e, aspekata je i mirovni proces, arapski mirovni proces kojim bi se trebalo riješiti sukob u Palestini i kojim bi trebalo dovesti do potpunog priznavanja Palestine i do normalizacije odnosa Izraela sa drugim susjednim državama na tom području. gospođa Larabi, jučer ste se susjedili sa gospođom Margerini na sastanku vijeća koji se drža u Briselu i sada vas srdečno pozdravljamo, vas i vaše kolege, e, predstavnike izaslanstava i osobe iz poslanstva, te bi rado čuli vaše mišljenje o tome kako možemo još nadalje proširiti suradnju između Europske unije i Lige arapskih država. Sada ću vam predati riječ na oko 10-15 minuta i zatim ćemo imati priliku e, voditi raspravu sa članovima odbora za poslove koji su ovdje prisutni. Izvolite, predajem vam riječ. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče, ovo mi je velika čast i veliko zadovoljstvo, to što mogu biti s vama ovdje danas. Europska unija je predvodila borbu za sve pravedne za sve pravedne stvari, pokušavali ste pronaći ideje o tome kako svi mi želimo da nam izgleda budućnost, bilo na području Europske unije ili drugdje. Tijekom proteklih nekoliko godina došlo do velikog poboljšanja suradnje između Europske unije i Arabske lige. U jednom trenutku nakon našeg prvog sastanka ministara 2008. godine su se ta brzina suradnje i razvoja malo usporila, ali u proteklih nekoliko godina ponajprije nakon sastanka koji se održao proteklog lipnja u Ateni gdje su prisustvovali svi ministri Europske unije, svi ministri Liga Arabskih naroda. Osjetili smo da postoji iskonska želja za poboljšanje naših odnosa. Na kraju krajeva mi smo susjedi i problemi s kojima smo svi sada suočeni imaju univerzalni karakter, to se ne tiče samo jedne regije ili jednog posebnog mjesta. Nastavak izgradnje tog uspjeha e, tiče se i nečeg e, proteklog, to je sljedećeg sastanka 2016. godine, gdje će prisustvovati Vijeće Arabske lige i to će još pojačati nadalje našu suradnju. Dopusti mi kao prvo da izrazim zahvalnost Arabske lige na nedavnoj rezoluciji o načelnom priznavanju palestinske države koje ste usvojili 26.12. To je jasno razmišljanje, jasan stav Europske unije, ne samo kada se radi o opredjenosti Europske unije za prava palestinaca, nego za sve. Jer mir na Bliskom istoku ne znači mir samo za palestince ili za države Europske lige, to znači mir za Izraelce, za Europljane po prvi put bi mogli ponovno stvariti mir na toj regiji, a mnoge države sentimentalno gledano ili tradicionalno gledano imaju velike osjećaje, važno, velike jake osjećaje s, ovom, s tom regijom i sada se nadamo da će Izrael postupiti u skladu sa željama parlamenta. Doista je došlo vrijeme da pasnici žive na dostojanstveni miran način, a da Izraelci također žive na dostojanstven i miran način, na siguran način. Ne možemo imati dostojanstvo na jednoj strani, a ne i na drugoj. Rešenje na temelju načela dvije država prihvaćanje svugdje. A ono što sada trebamo učiniti jest pomenuti se da ono doživi svjetlo dana, a Europska unija sa svojom svećom ulogom u međunarodnim odnosima može pripaziti na to da, da i dođe do takvih razvoja. to mi da nešto kažem o Europskoj uniji i kako na mom, u mom dijelu svijeta mi gledamo na nju i u drugim dijelovima svijeta. Ja sam 20 godina radio u New Yorku u izaslanstvu, za, u izaslanstvu Egipta, bio sam veleposlanik, Važnost Europske unije stalno raste, a i njena uloga. Mnoge države u Aziji, Africi, Latinskoj Americi gledaju na Europsku uniju kao pravu ravnotežu, kao skupina država koje poštuju vladavinu prava, kao skupina država koja, kao što ste upravo rekli, namjeravaju pružati pomoć, e, financijski gledano e, pružaju pomoć Siriji, Palestini, i ta uloga koja se sve više povećava, u to vas uveravam, čini da mnoge države u drugim dijelovima svijeta s veseljem očekuju ono što vi želite poduzeti. Prije nego što progovorimo o Libiji i Siriji, želim reći nekoliko riječi o onome što se zove arapskim proljećem. Nedvojbeno, u mom dijelu svijeta, protiv nekoliko godina, nismo imali najbolje vlade. Postojala je potreba za više slobode, za više izražavanja mišljenja, za više slobode i ono što se dogodilo na ulicama, prvo u Tunisu, zatim u Egiptu i u drugim zemljama, pokazalo je da su mnogi ljudi izašli na ulice, mladi i stari. Imala sam unuku koja je imala 16 godina u tom trenutku i ona je otišla tako na trg. Tahir, što su oni htjeli? Možda nisu razumjeli do kraja ali željeli su postići tu pravu ravnotežu. Željeli smo posvjedočiti socijalnoj pravdi, demokraciji, dobrom upravljanju i tako dalje. Socijalnim prilikama. I ja sam osobno uvjeren, ja to kažem sa malo ali ipak ja sam u to uvjeren. U mnogim dijelovima država, u mnogim dijelovima svijeta mi prelazimo u ono što se zove prijelazno razdoblje. Kada se to dogodilo 2011. godine, ja sam bio ministar vanjskih poslova i zaprimio sam mnogo ministar vanjskih poslova iz područja Europske unije. Sjećam se troje njih e, iz e, regije Istočne Europe koji su prošli kroz to prijelazno razdoblje nakon raspada Sovjetske unije i ja sam svakome postavio slično pitanje, pa evo i, na primjer, ministru vanjske poslove i sportova koji su prošli kroz slično razdoblje, svi su oni rekli da im je za to razdoblje bilo potrebno mnogo vremena, nekima čak i do devet godina, a mi se sada nalazimo u četvrtoj godini. Dakle, kako god e, želite prosuditi ono što se događa u tim državama, te radikalne političke promjene od diktature prema demokraciji Tome će biti potrebno nekoliko vremena i molim vas zadržite na, to na umu kada procjenjujete ono što se događa u toj regiji. Sada bih prešao na Libiju. Libija je nova država. Libija je ustanovljena tek 50. godina, bilo je djelomično okupirana strane Britanije, od strane Italije, od još nekih drugih država. Sada je, sada je postala jedna država i bila je takva samo 10 do 15 godina prije nego što je došao Gaddafi. Gaddafi je pravi fenomen, jer osoba koja je uspjela vladati 42 godine državom od 6 milijuna ljudi, on, ta država je bila vrlo bogata, on je izgradio mnogo institucija. Čak i kada se morao boriti protiv oporbe, jednim dijelom vojske je vladao jedan sin, drugim dijelom vode drugi sin, oni su svi imali mnogo iskustva i završni rezultat je taj da se ta država sada riješila Gaddafijevog režima, ali da nije do kraja uspjela u izgradnji institucija. Imali su određene ambicije, ja sam bio pozvan krajem 2011. godine kao glavni tajnik Arabske lige, pozvali su me vodeće osobe u toj zemlji i pitali su nas e, kako i možemo pomoći, kako bismo im mogli pomoći u zgradnji institucija. Zbog raznih razloga, ne želim sad ući u detalje, to se nije dogodilo. I trenutno postoje dvije, dva načina razmišljanja o tome, ako mogu tako reći, jedno razmišljanje koje ima vjeru u budućnost Libije, to je struja koju ne možemo nazvati ekstremistima, naravno Libici su svi muslimani, a druga struja ima vrlo ekstremne stavove koje, koji proizlaze prije svega iz muslimanske braće, oni su svi muslimani, svi govore istim jezikom. Održali su se izbori. Mnoge međunarodne organizacije su nagledale te izbore, pa i Arabska liga. Ti izbori nisu bili ništa posebno, oni su bili uobičajeni izbori, pravedni izbori. Imamo parlament od 180 i više zastupnika, 160 su protiv ekstremizma. A ovi drugi, kada su shvatili da nisu u mogućnosti utjecati na razvoj događaja, onda su stvorili nešto što su nazvali nacionalnim vijećem, gdje su e, ekstremisti imali većinu i sada su uspostavili paralelnu vladu. Sada dakle, imamo dvije vlade, dvije vojske i ono što je zapravo potrebno jest ujediniti, ujediniti ih i ukazujem im na to da moraju surađivati borba neće biti korisna, ona će samo uništiti ono što je preostalo od institucija u Libiji. Benedino je on koji je radio za Europsku uniju, a sada je posebni izaslanik Ujedinih naroda, obavlja izastan posao. Arabska liga je također imenovala izaslanika koji je proveo dio svog djetinstva u Libiji na Sarakudva. On je palestinac i mi sada vidimo neke naznake da bi se moglo naći rješenje. Nikome ne odgovara da Libija započne s borbom. Nažalost, postoje neki utjecaj od izvana i svačam sad da Benedino Leon radi na tome da se to nastavi. On ide sada u vijeće se pokušava ostvariti da se donese jedna rezolucija u svrhu borbe protiv aktivnosti. I možemo reći da postoji određeno uvjerenje da bi Libija mogla trenutno biti na pravom putu. Sirija je potpuno različiti slučaj. Sirija je jedna od najstarijih država na svijetu. Ja nisam povjesničar, ali navodno je Damask najstariji grad na svijetu. To bi moglo biti pogrešno, ne znam, ali Sirija je jako doprinjela povijesti i sve je to uništeno. To je jako žalesno i srce mi se lomi kada vidimo da se ovako razara država. Imamo 13 milijuna izbjeglica, velik broj izbjeglica, izbjeglica i razrednih osoba koje pate, kao što ste i vi naznačili. Bili ste vrlo velikodušni u pod pomoći kako e, sirijskim izbjeglicama, a prije sam trebao naravno reći palestinskim izbjeglicama. No opet, mnogo intervencija je prisiglo od izvana. Iran je intervenirao, vojna intervencija od strane Hezbola. I moram reći da vi pružate zaštitnički nadzor nad sirijskim režimom. Što treba odlučiti? Treba treba završiti sa završnim e, priopćenjem prvog prvog e, sastanka Venecijanske komisije koji koja vrijedi još do dan danas tu se govorilo da o budućnosti Siriji trebaju odlučiti Sirici. Da se obje strane trebaju naći i vlada i oporba, da trebaju započeti s novom prijelaznom fazom, uspostaviti e, nadzorno tijelo, vladu i da bi zatim trebali odlučiti što žele učiniti u budućnosti. Nažalost, tada, kada je donesena ta rezolucija 2012. to još je bilo moguće, ali kada je nakon toga vojna intervenirala Hezbola i kada se Iran umješao i pružio veliku podršku, gospodarsku i vojnu režimu, to se nije dogodilo. I sada vidimo nekakve nove tendencije poput e, Daesha e, koji sada kompliciraju tu situaciju, no ja vam želim dati jednu stvar na razmišljanje. Što je potrebno za budućnost Sirije? Budućnost Sirije nije Daesh. Budućnost Sirije je ono što želi većina Sirijaca, uključujući onih 13 milijuna izbjeglica. Što oni žele vidjeti, kako bi trebala izgledati normalna vlada, vlada koja može predstavljati sirijski narod. Opet, danas postoje neke naznake, navodno će doći do sastanka 22. siječnja u Kairu, 26. siječnja u Moskvi gdje će se sastati e, cijela oporba. Mi smo ih 2012. godine okupili prvog i drugog e, e, srpnja je Arabska liga pozvala 250 osoba iz svih frakcija u Siriji. Oni su usvojili dva dokumenta iz njih uz budućnost Sirije, ali zatim su se počeli svađati, nisu se mogli do kraja usuglasiti oko toga trenutno Egipat i Rusija vrši određene napore kako bi ujedinjala kako bi ujedinili oporbu. Rusija pokušava ujediniti oporbu na jednom mjestu, a i vladu, to je bilo vrlo, dobro. Treba u međuvremenu se e, treba smo isto tako reći da Švedska i Italija rade vrlo dobar posao kada se radi o primjeru a Arapska liga je uputila jedno pismo s tim u vezi vijeću sigurnosti pozivajući na prekid vatre. Ja nisam nikad vidio od kad su uspostavljeni jedini narodi da postoji toliko duga borba sa više od 200 tisuća usmrćenih osoba, ne znam ni koliko ranjenih osoba, a da vijeće sigurnosti ne naređuje prekid vatre i da ne djeluje. To je doista samotno. To je povijesni presedan koji niko ne želi vidjeti da se ponovi. Obično kada dođe do toliko velikog slučaja umrlih, da vijeće intervenira, da naloži prekid vatre. Vijeće sigurnosti ima kao zadaću osigurati mir, no nažalost ako jedan od e, njegovih članova to ne želi, onda nikakva rezolucija iz Vijeća sigurnosti ne može prisjeći. To je vrlo žalosno, moram to reći i mislim da biste vi kao Europska unija trebali početi razmišljati o tome koliko je važno pobrinuti se da se veto ne bi smio primjenjivati na sve. Zašto bi se veto morao primjenjivati na prekid vate? Zašto bi se veto trebao primijeniti na pružanje humanitarne pomoći? I toga se nadam da će se to u budućnosti promijeniti. Možda bih sad trebao govoriti o projektima koje bismo mi htjeli ostvariti s Europskom unijom. Njih je mnogo. Ja sam jučer sa visokom predstavnicom, gospođom Federikom Magrini, potpisao memorandum o sporazumijevanju vezano uz buduću suradnju. Vrlo smo zahvalni na Europskoj uniji što je pomogla uspostaviti jedan okvir za rješavanje krize u Egiptu. Mikrofon, molim. Dakle, mi smo vrlo zadovoljni, vrlo smo zahvalni na razini suradnje između Europske unije i Lige Arabskih naroda i to kad se radi o mnogim projektima, te se nadamo da će se to povećati u budućnosti. Može da se zaustavimo ovdje, pa ću odgovoriti na neka pitanja kojih ima. Zahvaljujem glavnom tajniku. Riječ ću dati zastupnici Alija Mari, koje šef delegacije za arapski polotok. Prije toga zamolio bih kolege 10-12 vas se javilo za riječ. Zamolio bih vas da se ograničite na minutu i pol kako bismo bili međusobno korektni. Minutu i pol. Zahvaljujem. Merci, monsieur Hvala gospodine predsjedavajući. Htjela bih eh, zahvaliti glavnom tajniku Arapske lige na izlaganju. Eh, njegovo izlaganje je bilo vrlo precizno i sveobuhvatno. Htjela bih mu postaviti tri do četiri pitanja. Moje prvo pitanje odnosi se na odnose između Europske unije i zemlje Arapske lige. Glavni tajnik je iskusni diplomat. A nije nam govorio o onome što se priča u arapskim zemljama e, zbog činjenice da nemoć zapada u rješavanju nekih sukoba dovode do toga da se Europsku uniju smatra e, kao organizacijom koja ne može doći do rješenja. E, zanima me što Arapska liga očekuje od Europske unije konkretno, osim lijepih riječi i financijske pomoći izbjeglicama. Mislim da se da tu ima još posla. Drugo, što se tiče arapskog proljeća, zanima me što glavni tajnik misli vezano uz osjećaj frustracije koje neki mladi u tim zemljama e, imaju s obzirom na trenutnu situaciju, dakle zemlje poput Tunisa, Egipta, ali isto tako i zemlje zaljeva i Kuvajt. Treće pitanje, e, kako gledate na rivalitet između e, plemena i vjerskih tenzija? na terenu. I na kraju, zanima me, glavni tajniče, smatrate li da imate neku ulogu u zbivanjima u Europi, dakle e, važnost odbacivanja zapadnjačkih vrijednosti, zatim porast integrizma, posebno među mladima i e, nastojanja da se generalizira sukob između zapada i arapskog svijeta, što neki žele nakon zbivanja 2001. Hvala gospođo Alio Mariji. E, već nas ima, već ima 16 govornika na popisu, što znači da apeliram na sve da budete kolegijalni i korektni. Molim vas da ne govorite duže od minutu, minutu i 15, tako da svi imaju priliku i da damo priliku glavnom tajniku da odgovori na vaše pitanja. Gospodin Hobbit, imate riječ. Zahvaljujem, bit ću dakle Prvo, mislim da nas eh, sve brine razvoj događaja oko arapskog proljeća. Pozdravljamo napretak gdje je do njega došlo. No recite nam više o tome što vi možete učiniti, što mi možemo i što zajednički možemo učiniti kako bismo reformni proces ondje podržali. Nadalje, jasno je da što se tiče Sirije, ISIS i neki sukobi u regiji dobivaju financijsku pomoć od samih arapskih država, možda uz svjesnost vlade o tome, možda bez, na što može Arapska liga učiniti kako bi se suprotstavila tom problemu. Zahvaljujem također što ste spomenuli e, rezoluciju o priznanju Palestine, to je bila doista široko prihvaćena rezolucija što moramo službeno napomenuti u našem odboru, no postoji poteškoće e, što se tiče države Palestine e, o tome kako dobiti suradnju sa te strane. Što može Arabska lega učiniti u tom pogledu? I na kraju možete nam nešto reći o ljudskim pravima brin slučajevi Badavija u Saudijskoj Arabiji, Nabila Ređaba u Bahreinu. Možda niste komentirali o tome, no recite nam par riječi barem o ljudskim pravima. Zahvaljujem gospodin Tanok. Zahvaljujem predsjedatelju, želim toplu dobrodošlicu glavnom tajniku ime ECR-a. Mi smo treći najveći klub parlamenta, konzervativci reformisti. Zahvaljujem se na zanimljivoj prezentaciji. Ja prvi prepoznajem koliko važnost Arapska liga ima kao organizacija i podržavamo njenu podršku e, u borbi protiv zajedničkih prijetnji s kojima se suočava arapski svijet. E, tu se poklapaju vaši interesi sa onima država članica Europske unije i osobito na umu ovdje imam borbu protiv međunarodnog terorizma eh, i to džihadističkog tipa. A ja bih odrazio komentare gospodina Hauta. Dređene članice Arapske lige u ovom smislu su bile eh, su radile na štetu, neću imenovati neke od tih zaljevskih zemalja, no postoje snažni dokazi do kojih je došlo da su neke od tih zemalja otvoreno podržale islamističke grupacije i to osobito nedavno u Libiji. To je očito dovelo do podjele u toj zemlji, a isto tako dolazi do podrške grupacije poput Al-Nusra Siriji, što zapravo potiče e, napredak ovakvog fenomena islamske države koji vidimo u ovom dijelu svijeta. Dakle, što možete učiniti kako biste malo obuzdali neke države članice da ne pružaju pomoć ovim ekstremističkim organizacijama? Također me zanima e, čuti vaš komentar o ulozi Turske kao glavnog e, dionika koji graniči s nekim vašim državama članicama. Ponovno, ja smatram da se u Turska kreće u pogrešnom smjeru i čujemo u tisku optužbe e, da njihove tajne službe e, podržavaju džihadističke skupine i u Siriji i u Iraku. I nadalje, kakav je odnos vlade gospodina Erdogana i Arapske lige? Zahvaljujem gospodine Tenok, reći dajem zastupnici Hake. Zahvaljujem, dobrodošli gospodine glavni tajniče. Ukazali ste na važnost vodstva Europske unije e, u borbi za pravedne stvari i dobro ste istaknuli vladavinu prava i e, visoke standarde koji često nedostaju u arapskom svijetu. Više postoji mentalitet pobjednik odnosi sve što uzrokuje velik broj krvoprolića kojima smo svjedoci. Jučer je potpisan memorandum razumijevanja između Europske lige i Europske unije o borbi protiv terorizma. I ja bih e, nastavila se na komentare mojih kolega kako ćete se pobrinuti da ovaj napredak ne ide na štetu poštivanja vladavine prava i ljudskih prava i da se to ne upotrebi kao razlog da se zaborave vrlo važna načela poput poštenog suđenja, presumpcije nevinosti i poštivanja vladavine prava. Mislim da je ključno e, vidjeti više vodstva u smjeru poštivanja ljudskih prava i ne zaboraviti pouke e, iz dosadašnjih rezolucija iz vaših zemalja. Također zanimalo bi me što vi možete učiniti da spriječite bilo kakvu pomoć, bilo od strane država ili bogatih pojedinaca u državama članica članicama vaše lige. Dakle, podršku isto ekstremističkim, islamističkim organizacijama poput ISIS-a i drugih. To je velik razlog za brigu. I posljednje pitanje e, humanitarna pomoć i velike humanitarne potrebe vašim zemljama. Kako se možemo pobrinuti da obećanja da će se resursi staviti na raspolaganje da se ta obećanja doista ispune? Zastupnica Lochbiller ima riječ. Hvala. Želim dobrodošlicu glavnom tajniku. Moje pitanja tiču se e, tijela za ljudska prava. Imate stalnu komisiju Arapsku za ljudska prava koja je e, usvojila Arapsku povelju o ljudskim pravima. Bilo bi zanimljivo čuti ih na čemu oni trenutno rade. A imamo i Arapski odbor za ljudska prava koji e, radi na izvješćima pojedinim zemljama, dakle jednu zemlju svake godine, tako je njihov plan za 2015. Ohrabrujuće je bilo prošli rujan što je Arapska liga usvojila statut za Arabski sud za ljudska prava. To je ohrabrujuće, no čuju se i kritike e, glavnih aktivista za ljudska prava iz regije. Primjerice, spominje se činjenica da će da pojedinci neće moći imati pristup sudovima i spominje se i pitanja imenovanja sudaca. Dakle, željeli bismo nešto čuti e, s vaše strane o tim kritikama. I na kraju, što se Libije tiče, vi ste rekli da bi moglo doći do nastavka kvalitetnog dijaloga, no postoji li i e, rasprava unutar Arapske lige, što će se dogoditi u slučaju da ovo propadne? E, kolega Kastaldo ima riječ. Zahvaljujem glavni tajniče, predsjedatelju. Mnogi su spomenuli utjecaj nekih zemalja i nekih e, bogatih privatnih financijera pojedinih sukoba. Tu smo spomenuli Libiju, ali možemo spomenuti i Siriju pitanje upućeno vama, ali i svovrsna nada s moje strane. Ja se nadam da Arapska liga može intervenirati i biti snažna u tom pogledu sa učinkovitim sankcijama protiv onih država članica koje se trenutno, nažalost, upliču u ove sukobe. Također bih spomenuo jednu drugu temu o kojoj još nismo ništa čuli, a to je Jemen. E, da bih čuo vašu procjenu stanja ondje, što mislite o nedavnim dramatičnim događajima u toj zemlji. Još jednom zahvaljujem što ste nam se, se danas obratili. Hvala. Zastupnik Borgezio. Zahvaljujem predsjedatelju. Tri kratka pitanja, glavni tajniče. Prvo, se temelji na izjavi nisu sve, ne, ne propovjedaju sve džamije u Europi džihad, no veliki broj boraca džihadista je prošao kroz e, islamske centre i džamije Europe. Arapska liga ispravno promiče razvoj kulturnih centara i džamija, pa me zanima što ćete učiniti kako biste pokušali uhvatiti se u koštac s ovim vrlo ozbiljnim problemom koji zapravo dovodi do poistovjećivanja islama s terorizmom. Još jedno pitanje, pitanje imigranata. Doista se ovdje radi o tragediji. Mnogi imigranti često su eh, arapskog porijekla eh, i u miru pogibaju pokušavajući prijeći Mediteran. To je doista velika humanitarna kriza. Ne smatra li Arapska liga da bi te trebali djelovati u zemljama porijekla, ishodišnim zemljama, kako biste možda mogli postaviti e, humanitarne centre koji bi se mogli nositi sa tom humanitarnom krizom s one strane Mediterana. Da li Arapska liga planira poduzeti bilo kakve mjere kako bi se sprečili masakri kršćana u mnogim zemljama, konkretno mislim na tragediju Kobanu, što doista pokazuje koliko je ova situacija ozbiljna. Sljedeći govornik. Zahvaljujem glavnom tajniku na njegovom obraćanju. Većina pitanja je, mislim, već postavljena. To ona najvažnija. Ja bih samo istaknuo koliko je važno ono sa čime se suočavamo u našoj zemlji. Mi vodimo temeljite rasprave sa dijelom naše javnosti o tome kako procijeniti, zauzeti stav prema islamu. I to je moj prethodni kolega spomenuo. Mislim da je od ključne važnosti ne zadržati se samo na političkim izjavama. Arabska liga se naravno distancira od svih terorističkih činova ili bilo kakvih referenci na islam u tom smislu, jer doista se radi o velikoj zluporabi vaših svetih knjiga i svega za što se izlim zalaže kada se teroristi ponašaju na ovaj način. No, mislim da ste vi u položaju, jednom neutralnom položaju, da se obratite svim arapskim državama, e, jer mora postati jasna posvećenost prekidanju bilo kakvog financiranja ovakvih grupacija. A to je nešto što mi svakako ne možemo učiniti izvana. I kada bi bilo moguće da Arapska liga zove svojevrsnu e, vrhovnu konferenciju suninskog islama, jer smatram da je to suninski problem u najvećoj mjeri, da se okupi sve dostojanstvenike na jednu takvu konferenciju i da se jasno kaže što je pravo, a što je krivo. I da se kaže da se nitko ne može nelegitimno pozivati na vaše svete knjige i tvrditi da ono što čine da je u ime islama. Mislim da je to i politički i religijski e, doista vrlo važno. Zahvaljujem. Zastupnik Demis Maker ima riječ. pričavam se kolega Panceri najprije. Hvala, zahvaljujem glavnom tajniku na dolasku. Imam tri kratka pitanja vezano uz odnose sa džihadistima. Zanima me može li se spriječiti da prihod od nafte ide džihadistima? Može li se uspostaviti neka, neka pravila na svjetskoj razini? jer e, arapske zemlje pune proračun tih e, ljudi, a izgleda da se i novac e, iz Europske unije koristi za te centre za obuku. Ne mislim da te zemlje treba pretvoriti u neprijatelja, međutim treba postojati veća razina dosljednosti. Vi ste rekli da se tu odvija jedan proces tranzicije. Postoji niz pitanja vezanih uz ljudska prava o kojima bih volio čuti više. Što se tiče Zapadne Sahare, to je pitanje koje već, o kojemu se već dugo raspravlja, no zanima me što biste mi mogli reći o tome. Hvala, gospodin Demesmaker, na jednu minutu. Hvala. Ja ću također eh, nastojati da ne ponavljam što su kolege već rekli. Postavit ću nekoliko konkretnih pitanja na temelju onoga što sam pročitao prethodnih nekoliko dana. Arapska liga želi organizirati e, konferenciju na visokoj razini na temu statusa Palestine. E, kako ide sa pripremama za tu konferenciju? Koliko e, zemalja je već iskazalo interes? Pročitao sam u jednom intervju da vi smatrate da je Daesh organizacija, teroristička organizacija druge generacije i da se tu e, ne može govoriti samo o vojnom rješenju jer će se pojaviti slične organizacije, da je to jedan oblik džihadizma za koji je potrebno drugačije rješenje. Postoje li studije koje se bave tim pitanjem i da li se razmišlja o jednoj pan-arapskoj konferenciji koja bi se bavila tim pitanjem? Vi ste bili pozvani na sastanak na vrhu Vijeća za suradnju u Zaljevu. Kako se to uklapa u vaš rad u Arapskoj ligi i kako gledate na suradnju sa Vijećem e, za suradnju u zaljevu. Hvala kolega Vajdu. Hvala vam gospodine predsjedniče. Gospodine glavni tajniče, vi ste nas ljubazno upozorili na to da najčešće ne razumijemo. Poštovani glavni tajniče, dakle, ljubazno ste nas upozorili na to da imamo poteškoće s razumijevanjem kada se radi o procesima na Bliskom istoku. I zbog toga često pribjegavamo vojnim rješenjima, to jest slažemo se često s njima. No, ratovi dolaze sa sobom daleko se problem u budućnosti. Pritom je bitno da razumijemo kako izgleda mirovni proces za smiravanje odnosa između Izraela i Palestine. Danas se pokazalo da je taj projekt jedan od najboljih projekata koje nije izgubilo na aktualnosti. Možete li se zamisliti da Arapska liga izradi novi projekt, da pokrene novi mirovni e, proces za Siriju? Hvala. Thanks, President. Uh, Smith. Hvala ću vrlo kratko. I htio bih spomenuti nešto što kolege do sada nisu spomenuli. E, želim i vas pohvaliti za vašu suradnju sa nevladinim udrugama i civilnim društvom u Egiptu i drugdje i želim naglasiti našu potporu za vaš rad u tom smjeru jer dijalog se ne odvija samo među političarima nego i na toj razini. Dakle, sve ono što ste učinili da ohrabrite suradnju sa nevladinim udrugama mi možemo samo podržati i posebno je to slučaj u Egiptu gdje se pojavio čitav niz prijetnji vezano uz rad i aktivnosti nevladinih udruga. E, možete li vi kao osoba koja podržava međunarodno pravo e, nešto reći o, o Arapskom sudu za ljudska prava? E, zanima me u kojoj mjeri replicira postojeće međunarodne strukture. Prije nekog vremena smo pozvali E, apelirali na Egipat da usvoji svoj ustav. Dakle, zanima me kako se to uklapa u međunarodni poredak i e, univerzalnu potporu vrijednostima. EPP u grupu za odnose sa sredozemljem. Merci, Monsieur le Président. mon de remercier le secrétaire général de sa présence et son exposé pertinent. Hvala. Ja želim zahvaliti glavnom tajniku na izlaganju i želim se osvrnuti na tri aspekta suradnje sa Arabskom ligom. Kao prvo, situacija u Libiji, znamo koliko je važna uloga Arapske lige i želim se osvrnuti na ideju e, putokaza za izlazak iz krize u Libiji. Koji bi bili ključni elementi takvog putokaza i u kojim područjima bi Arapska liga mogla biti od koristi u tim e, pregovorima? Zatim borba protiv organiziranog kriminala i posebno proliferacije oružja. Kakva je suradnja između Europske lige i afričkih zemalja u tom području i koje ste mjere već poduzeli? Treće pitanje, borba protiv terorizma. Smatram da u okviru našeg strateškog partnerstva to treba biti prioritet. Zanima me postoji li unutar Europske lige neki mehanizmi za razmjenu najboljih praksi u području borbe protiv vjerske radikalizacije. Hvala Ana Gomeš. E, drago mi je što vas ponovno vidim, gospodine El Arabi. E, htjela bih vam reći da neki smatraju da se u Libiji vodi posredni rat, e, dakle, s jedne strane Egipat i Saudijska Arabija, a s druge Katar i dakle neke druge zemlje. U kojoj mjeri Arapska liga razmatra nekakvu vojnu opciju? Vidimo da se taj posredni rat vodi u različitim oblicima i u Siriji i u Iraku. E, kada će se preuzeti Mosul, kada će se daješ istirati iz Mosula? E, doći će ponovno do humanitarne krize e, gdje će biti uključeni suniti. i Što Arapska liga poduzima da to izbjegne? Thank you, Fotiga, hvala. Zahvaljujem glavnom tajniku na dolasku u odbor za vanjske poslove i hvala vam na zanimljivom izlaganju. Htjela bih vam iznijeti jedan svoj komentar. Ja sam zastupnica iz Poljske. Imajući u vidu naše iskustvo, smatram da kada se govori o ulozi Rusije, ne smijemo isključiti pozitivan utjecaj na tu strašnu situaciju na Bliskom istoku i Sjevernoj Africi. Prema mojim saznanjima, Rusija je jednako tako dio rješenja kao i dio problema, odnosno stvara probleme. Ne samo, to je slučaj ne samo u istočnoj i centralnoj Europi. Molim vas da i to uzmete u obzir. Htjela bih isto tako, htjela bih se pridružiti kolegama koji su zatražili da Arapska liga donese ocjenu, odnosno da analizira situaciju u kojoj se nalaze kršćani, e, dakle, da je masakr nad kršćanima, jer je situacija ozbiljna svugdje u svijetu, posebno na sjeveru Afrike. Kako ocjenjujete dijalog koji se trenutno vodi pod pokroviteljstvom gospodina Leona i kako gledate na Bejdu i najnovije zbivanje u Libiji. Hvala gospođo Fatiga. Gospodin Puhner, hvala vam gospodine glavni tajniče što ste došli k nama za raspravu i hvala vam na izvršnom eh, izlaganju. Želim se nadodati na pitanje gospodina Smica vezniku sa stanje ljudskih prava u Egiptu. Tamo se radi ne samo, ali i o kršćanima, radi se o mirnim prosvjedicima koji ne spadaju u muslimansku braću. Moje pitanje je upućeno vama. Europska unija može po mom pitanju ovdje postići mnogo toga, a uložiti malo. Što bi se nam konkretno za to savjetovali? Hvala vam gospodin Kan. Hvala gospodine predsjedavajući. Glavni tajniče, Osvježavajuće je da nam je došao iskusni diplomat i političar. Imam jedan komentar i dva pitanja. Rečeno je da odnosi između arapskog svijeta, da se zapravo na njih gleda kroz prizmu terorizma. Smatramo da bi te odnose trebalo proširiti, staviti ih u širi kontekst. Govorili ste da će biti potrebno da se uspostavi demokracija i rekli ste da je vaša unuka bila na trgu Tahir. Ono što mene brine je da nažalost ne vidimo da se ostvaruje napredak e, kako bismo željeli mi i arapski svijet. Umjesto socijalne pravde zapravo se pojavljuju diktature. Navest ću primjer situacije u Egiptu. Nalazimo se u situaciji kada kada se dolazi do nekih vješanja. Mislim da to samo može pogoršati situaciju. Dakle, kada je riječ o izazovu ekstremizma. E, ako treba razdvojiti teroriste od e, vjernika, mislim da se ne može sve staviti u isti koš i mislim da je potrebno da se tu postigne veća jasnoća. Hvala glavni tajniče, ja vjerujem da su vam poznati navodi u medijima da je došlo do promjene stajališta na zapadu, posebno u SAD-u, e, kada je riječ o uključivanju predsjednika sada u buduće mirovne pregovore. Podržavate li taj preokret? E, jer prije se smatralo da ASA treba odstupiti prije nego što počnu pregovori. Da li biste preporučili Evropskoj uniji da idem tim putem? Gospodin Lopez. Hvala. Hvala vam lijepa što ste nam se došli obratiti ovdje na odboru za vanjske poslove. Zanima me što i kako gledate na mogućnosti razvoja suradnje između Europske unije i Arabske lige. I zanima me što mislite koje su prepreke regionalnim integracijama? To je najmanje integriran dio svijeta, a mi smo vaši partneri i dijelimo neke izazove, tako da imamo interesa za to. Može vam se činiti očiglednim, da smatram da treba ponoviti da imamo iste izazove. Prijetnja terorizma je prisutna i ovdje i na Bliskom istoku. obrigado. <clears throat> Sr. Secretário-Geral, eu creio que um dos, dos maiores... Creio um Hvala. Glavni tajniče, jedna od najvećih grešaka koje možemo počiniti u ovom povijesnom trenutku bila bi da e, primjenjamo teoriju civilizacijskog sraza. Mislim da je to potpuno kriva premisa, e, kao da su e, civilizacije nekakvi homogeni entiteti. Ja sam e, nedavno bio u jednoj misiji za promatranje izbora i vidio sam uspjehe koji su postignuti u Tunisu. E, birači su izašli na birališta, svi su prihvatili rezultate izbora i pobjednici i poraženi i čitav proces se odvio u uspoštivanje demokratskih načela. Moje pitanje koji doprinos Evropska unija može dati kako bi kako bismo mi mogli doprinijeti vašem povijesnom iskustvu. Hvala, zahvaljujući činjenici da je gospodin Kan kaže da imamo iskusnog uzvanika, on će sada pokušati učiniti nemoguće, s obzirom da je bio tako veliki interes zastupnika, te e, ćemo dati desetak e, minuta da pokuša odgovoriti na pitanja. Izvolite gospodine Elarabi. arabi e, nadam se da izazovi pred vama. Nadam se da ću se dobro moći nositi s tim izazovom. Prije svega bih htio iznijeti nekoliko općih komentara e, s obzirom na vaša pitanja, a nakon toga ću se osvrnuti na neke konkretne aspekte. Prije svega htio bih iznijeti nekoliko važnih primjedbi. Postavili ste mi neka pitanja kao da je Arapska liga Vijeća sigurnosti, kao da mi možemo učiniti nešto u Jemenu, ovo u Libiji. Ne, Arapska liga je regionalna organizacija e, temeljem e, poglavlja osmog Ujedinjenih naroda. Kada god je riječ o miru i sigurnosti, moramo pitanje uputiti vijeću sigurnosti. E, prema tome mi e, možemo pokušati e, okupiti suprotstavljene strane, kao i svaka druga organizacija, bilo da je riječ o UN-u ili bilo kojoj drugoj organizaciji, mi ovisimo o dogovoru postignutim među stranama. Dakle, tu to nije E, supranacionalna organizacija. E, dakle, sve ovisi o tome, e, sva stajališta se osvajaju sukladno rezolucijama koje se donose većinom glasova. Što se tiče Libije, da, postoje dvije različite škole mišljenja koje su suprotstavljene, ali prije nekoliko dana smo pokušali doći do rezolucije kojom se priznaje legitimnost i e, pokušava pomoći u postizanju dogovora e, na temelju dijaloga. drugi komentar opće naravi e, je sljedeći. Dakle, neki su govorili o sunitima i šitima kao da je to različito. vi ste uglavnom kršćani i dakle tu postoje katolicizam, postoje protestanti, postoje pravoslavci. U našem slučaju mi imamo jednu vjersku knjigu, međutim postoje neke različita tumačenja povijesnih činjenica i zato postoje razlike između sunita i šita i to su zapravo, e, kao što sam već rekao, pitanja političke naravi. E, prije e, Irana nije bilo takvih razlika, bilo je u Libanonu nakon što su otišli Francuzi, međutim to je dobro riješeno u Egiptu, odakle ja dolazim. E, dakle, e, otac predsjednika Nasara je bio šit iz Irana. E, nikada nismo razmišljali o tim razlikama između šita i sunita. To je jedno političko, a ne vjersko pitanje. Kada je riječ o religijama, bilo da se radi o monoteističkim ili drugim religijama. Dakle, e, ono što je bitno jest poštivanje ljudskih prava, e, zabrana e, zločina. Dakle, kod svih vjera, zapravo krivo je tumačenje vjera ovo što sada vidimo. To su neki ljudi koji su protiv društvenog poredka. Mnogi od vas dolaze iz Njemačke, vi ste imali Baden Meinhof, u Italiji, brigate Rose, dakle, bilo je takvih pojava. E, kako se to objašnjava? U određenim povijesnim trenucima pojavljuju se takve skupine i slažem se da naš e, dio svijeta sada e, bilježi takve pojave. U Krajem listopada je održan važan sastanak u Bahreinu E, kako bi se e, osiguralo da se ne financiraju terorističke organizacije. E, žao mi je zbog događaja vezano uz Charlie Hebdo. Ja sam poslao pismo gospodinu Fabiusu. Prvi sam otišao da se potpišem u knjigu žaljenja u francuskom veleposlanstvu. Tako da i mi patimo zbog toga i 1946. godine e, predsjednik vlade u Egiptu je ubijen od strane muslimanskog bratstva. 1948. predsjednik vlade također ubijen. 1981. predsjednik Sadat je također ubijen od strane iste skupine. Dakle, mi e, smo isto tako žrtve tog terorizma. Vi sada to osjećate jer je, nažalost, to prešlo preko sredozemlja i došlo k vama. Međutim, to je problem e, u vezi kojeg moramo djelovati svi zajedno u svijetu. Rekao sam to i jučer. Svi moramo surađivati, razmjenjivati obavještajne podatke, učiniti sve ono što je potrebno. Ja nisam stručnjak za pitanje terorizma. Međutim, to je e, sastavni dio memoranduma o razumijevanju koji smo jučer potpisali s visokom predstavnicom. Dakle, sve zemlje u svijetu koje vjeruju da nasilje nije prihvatljiv oblik ponašanja moraju objediniti napore u nastojanju da se riješi ovaj problem. Bilo je više pitanja o ljudskim pravima, da oni koji su bili na trgu Tahriru, Tunisu, Libiji, Siriji i Jemenu su htjeli socijalnu pravdu, demokraciju i zaštitu ljudskih prava. I jesmo li došli do toga? E, rekao bih da e, je Tunis sada e, dakle najnaprednija zemlja, nakon nje Egipat, mi ćemo imati izbore u trećem mjesecu u Egiptu, nadam se da ćete i vi biti prisutni. Mislim da je bitno da se svima pomogne kako bi izbori bili pravedni, a imam osjećaj da se stvari kreću u pravom smjeru. Što se tiče uloge džamija, to je pitanje koje se često ponavlja. E, nema sumnje da u nekim od tih džamija postoje ekstremisti. I svaka zemlja se e, time treba pozabaviti. E, evo, u, Egiptu se to sada se sada radi na tome. dakle, vlada prati rad vjerskih vođa u džamijama. Međutim, to nije lako učiniti. E, sve vlade ulažu napore u to, međutim, e, ne možemo biti sigurni da ćemo to postići u 100%, slučajeva. Naravno, ubojstva kršćana i muslimana su protuzakonita e, i to treba zaustaviti. No, moramo uložiti napore zajedno. E, svaka zemlja to radi za sebe, ali neki oblik suradnje bi također bio dobrodošao. E, što Arapska liga poduzima u tom smislu nakon aktivnosti Daesha i e, ostalih skupina druge generacije terorizma. Dakle, bio je jedan vrlo važan sastanak Arapske lige E, to je bio povijesni trenutak i donesena je odluka da je e, da se potrebno na sveobuhvatan način suprotstaviti tom fenomenu. Dakle, tu e, treba analizirati kulturološke aspekte, obrazovni sustav, vjersku poduku. Mi smo također dobili upit u tajništvo da održimo jedan sastanak sa stručnjacima. Izradili smo studiju koja će biti prosljeđena vladama i imali smo sastanak 22. E, imat ćemo sastanak 22. veljače e, gdje će biti uključene sve znanstvene institucije u arapskom svijetu. Dakle, imat ćemo taj sastanak 22. 23. veljače kako bismo izradili jednu sveobuhvatnu studiju koja će uključiti neke projekte i e, modalitet za prikupljanje obavještajnih e, podataka, a zatim ćemo imati sastanak 8. ožujka. E, jučer sam na sastanku sa ministrima vanjskih poslova rekao nešto o tome i oni su iskazali interes da se organizira jedan zajednički sastanak stručnjaka e, kako bismo e, se pozabavili tim pitanjem. Naime, to je problem s kojim se suočava čitavo čovečanstvo. Sve zemlje su nam partneri, da, može se dogoditi da u nekom trenutku se tako nešto pojavi u Latinskoj Americi ili u Europi. Bilo je mnogo e, takvih situacija kada su neke terorističke skupine djelovale bilo iz vjerskih ili drugih razloga. To je dakle pitanje za čitavo čovječanstvo u 21. stoljeću. Sve zemlje u svijetu e, se time trebaju pozabaviti. Bio je velik broj pitanja. Bilo jedno pitanje o zapadnoj Sahari. Mi se ne bavimo time. E, Afrička unija radi na tome i Ujedinjeni narodi. E, mi u Arapskoj ligi ne razgovaramo o pitanju Zapadne Sahare, odluka je donesena prije nego što sam ja preuzeo, svoju, preuzeo ovu dužnost. Bilo je jedno pitanje o Palestini i o arapskoj mirovnoj inicijativi. Arabska mirovna inicijativa je nešto što je predložila Saudijska Arabija 2002. i na svakom samitu se to ponavlja. Dakle, to je na stolu već 12 godina. Nismo dobili nikakvu reakciju od strane Izraela. Kada sam bio ministar vanjskih poslova, bila je jedna skupina e, izraelske mirovne inicijative. Oni su došli u posjet i njihova je poruka bila da Egipat treba potpisati mirovni, e, budući da je Egipat prvi potpisao mirovni ugovor sa Izraelom, da Egipat treba preuzeti inicijativu i uvjeriti ostale arapske zemlje da e, ispune svoju, svoje preuzete odgovornosti kako bi onda Izrael ispunio svoje obveze. Ja sam na to rekao da postoji određeni red da se stvari moraju raditi quid pro quo. Dakle, obje strane su preuzele neke obaveze. Dakle, ako se ja povučem, onda vi trebate normalizirati odnose kako bismo svi mogli živjeti u miru. Međutim, e, ne može se tražiti od jedne strane da nešto poduzme dok druga ne poduzima ništa. Europska unija ako igra određenu ulogu u tome, treba dakle reći e, jasno da obje strane trebaju ispuniti obveze. Evo, sada e, moram iznijeti zaključke. Htio sam odgovoriti na još šest pitanja, no ipak ću iznijeti zaključke. Poštivanje za Europsku uniju je sve veće u svijetu. Rekao sam već da kada se postavi pitanje e, što ćete poduzeti vezano uz neki problem, većina zemalja kaže mi ćemo slijediti primjer Europske unije. E, vi ste kao svijest e, čovječanstva u svijetu, budući da vi djelujete sukladno međunarodnim normama i sukladno međunarodnom pravu, postoji međunarodni politički pravni sustav i vi nastojite djelovati u skladu s time. Ako se to e, prenese na slučaj Palestine, odnosno na sukob između Izraela i Palestine, onda možemo reći da e, su smjernice djelovanja Europske unije u potpunosti sukladne međunarodnom pravu. ja ću samo još zaključno reći da svi da moramo uzemno pomagati jedni drugima. Problemi s kojima se suočava čovječanstvo u trenutku kada smo mislili da možemo živjeti mirno, e, da naše obitelji mogu mirno živjeti. E, dakle, u takvom trenutku se sada pojavljuju terorističke skupine u gotovo svim zemljama je kroz povijest bilo terorističkog djelovanja. No ovo što sada vidimo s Daeshom je nešto potpuno drugačije. granice zemalja se više manje poštuju od 64. E, e, dakle, oni očito oni smatraju sebe državom, e, tiskaju novac, prodaju naftu, e, pitanje je kome prodaju naftu. Ono što je bitno je da mi sada svi surađujemo, svi smo braće i sestra i sestre i zajedno živimo na ovoj planeti i moramo se brinuti jedni za druge i moramo surađivati kako bismo svi mogli živjeti u miru. Hvala na pozornosti. Thank you, thank you very much, Hvala vam lijepa, gospodine glavni tajniče. El Rabi, Mislim da je vaša poruka jasna. Mi želimo srđevati s Arabskom ligom kao važnim regionalnim dionikom u jačanju globalnog poredka i e, borbi protiv e, ekstremizma. Hvala vam. Za jednu minutu nastavljamo s jednim redom. U redu, dragi kolege, odmah nastavljamo s raspravom. Vraćamo se na točku dnevnog reda izvješća o napretku s Makedonijom, koja je predstavio naš izvjestitelj Ivo Weigl. Sada je predajem riječ voditelju izaslanstva za odnose s Makedonijom, to je gospodin Petrele, Alojz. Imate riječ. May I please ask everybody to take the seat or... Molim sve da zauzmu svoje mjesta i da napuste dvoranu za sastanak jer nemamo mnogo vremena. Hvala vam, molim vas budite solidarni. Alois, imate riječ. Ok. svod predsjednik, eh, drage kolegice i kolegi. Gospodine predsjedniče, dragi kolega, drage kolegice, čestitam kolegi Vajgovu na njegovom realističnom, konstruktivnom proeuropskom pristupu. On e, pokazuje određenu osjetljivost kada se radi o problemima s ovom državom kandidatkinjom za članstvo. Već šest puta je komisija preporučila otvaranje pregovora i izgleda da je, da je ta država već spremna za to, ali vijeće nije nagradilo e, napore te države i stoga je vrlo bitno da izvjestitelj kao prvo usmjeri svoje očekivanja prema institucijama Europske unije. Pristupni pregovori bi dopuštili i rješavanje otvorenih pitanja. Proces bi se time ubrzao i to izvesta jasno naznačuje. Kao voditelj parlamentarnog izaslanstva za odnose s Makedonijom. Žalim da makedonski parlament ne radi u svom normalnom opsegu. U studenom u smo imali vrlo dobar radni sastanak i postoje velike razlike u statusu između ovih država kandidatkinja na području Zapadnog Balkana, a to ne ide u prilog stabilizaciji te regije. Vrlo je važno da tu ostvarimo napredak i to u smislu preporuke koje slijede iz ovog izvješća. Riječ e, kolegi Predi koji će govoriti umjesto izvjestiteljice u sjeni gospođe Makovej, a i kao e, naš koordinator. Izvolite. Hvala vam gospodine Plenkoviću. Govorit ću u ime gospođe Makove, jer je ona izvjestiteljica o sjeni za naš klub zastupnika. Ona nije ovdje danas prisutna. Kao prvo, ona hitno poziva države članice da otvore pristupne pregovore. Ona ima prije svega dvije primjedbe na ovo izvješće. Prva primjedba tiče se pravosuđa i tu citiram. S velikim zadovoljstvom sam zabilježila da se Makedonija nalazi na naprednoj razini usklađivanja što se tiče pravosuđa, reforme pravosuđa kao i fizička i tehnička infrastruktura pravosuđa se znatno poboljšala država se uspjela podjeti sa mnogim izazovnim pitanjima kada se radi o zaostatku u slučajevima, uspostavu akademije za suce i tužitelje, uspostavu pravosudnog vijeća, uspostavu sustava administrativnog pravosuđa i e, isto tako zakonodavstvo vezano uz kako kazneno tako i građansko pravo. To je vrlo hrabrujuće Treba nastaviti s radom na nezavisnost pravosuđa, na kakvoće rada sudaca, na korištenje izvan sudskih e, rješavanja sporova, na bržem pristupu i jasnim pristupu pravosuđa ranjivim skupinama društva. Druga točka je borba protiv korupcije. Pa moja kolegica gospođa Makove pozdravlja napredak počinjen na ovom području do sada. Oko 30 visoko rangiranih slučajeva veznih uz e, korupciju su pokrenute 2004. godine i uspostavljanje, uspostavljeni su e, zapisi vezanih uz sve slučajeve korupcije 2008. godine pri Ministarstvu unutarnjih poslova, ali potrebni su i danje napredci, na primjer E, uspostava agencije za borbu protiv korupcije, tome se pripričava e, trenutno manjkavost među povezanosti sudaca te jedan jedini registar javnih zaposlenika. Gospođa Makovej ohrabljuje makedonske vlasti da stavlja jači naglasak na buduće zakonodavstvo u borbi protiv korupcije, na javnu nabavu, političku korupciju i visoko rangirane slučajeve korupcije. Sada ću prebaciti, sada ću se prebaciti francuski i reći nekoliko riječi. Kao koordinator europskih pučana započeo bih s time da vas podsjetim da je politika proširenja jedan od glavnih vodećih politika Europske unije. To je politika oko kojeg je Europska unija razvila svoj identitet e, prije svega od 90. godina. To je politika koja se pokazala uspješnom, a najjasniji dokaz za to je razvoj zemalja istočne i središnje Europe koje su danas članice Europske unije. Taj razvoj je pokazao da pregovori s Europskom unijom igraju ključnu ulogu u procesu demokratizacije. To ne smijemo zaboraviti. Danas, kada, ja to dobro znam, određen broj država članica je suzdržana, oprezna kada se radi o proširenju, ali treba reći da je taj proces u drugim državama istočne i središnje Europe upravo bio potaknut zbog pristupnih pregovora. Dakle, ne možemo imati demokratizaciju bez proširenja ili e, tako da uklonimo mogućnost proširenja, to treba jasno reći. Također bih dodao da se slažem s gospodinom Vajglom. Makedonija mora započeti s pristupnim pregovorima i to je jedina točka o kojoj sam htio reći nekoliko riječi. To je nedvojbeno ključna točka i ne smijemo nikad zaboraviti koje opravdanje. Radi politiziranih razloga, velo lokalnih razloga u određenim državama članicama. Hvala vam na vašoj pažnji. Shvatili smo vas, gospodine Preda. Gospodin Howitt, kao koordinator i bivši izvjestitelj za Makedoniju, izvolite. Hvala vam lijepa. Nastavit ću kao izvjestitelj u Sjeni. U ovom novom sazivu pamenta, želim čestitati gospodinu Ivu Vajglu koji je postao novi izvestitelj i uživa moju potpunu podršku. Bili smo zajedno u Skopju, želim mu sve najbolje i sav uspjeh i čestitam mu na ovo izvješće koje ja većinom podržavam kao i drugi članovi ovog odbora. Mislim da je od ključne važnosti da zauzmemo jasan stav da se treba započeti s pristupnim pregovorima s Makedonijom. E, vrlo je sramotno da mi, da smo mi jedina institucija koja pokušava riješiti to pitanje, e, ovo pitanje vezno oko imena je sada, se koristi sada u političke svrhe i postoji izazov da nađemo konsenzus, inače ćemo samo pogoršati situaciju, a ne ju popraviti. Gospodin Weigl tu ima vrlo važnu ulogu on nije jedini koji bi trebao pregovarati kada se radi o razmicama oko imena, ali naravno to je jedan od važnih elemenata koji može e, deblokirati postupak otvaranja pristupnih pregovora i ja ne krijem činjenicu da sam ja i bivši povjerenik e, izrazili, da, smo, da smo izrazili zadrške oko e, uloge koje može odigrati Europska komisija kao posrednik. Mislim da imamo jednu važnu ulogu koju moramo odigrati između te dvije strane. Ja sam vrlo e, prijemljiv na ono što je rekao gospodin Weigel. Malo prije no želim reći cijelom odboru i njemu da kada smo imali prošli uspješan e, napredak vezan uz pomirenje, gospodin Buzek u ime Europskih pučana i ja u ime socijalista demokrata, nismo okrivljavali jednu stranu, već smo pozvali obje strane da zajedno surađuju. Malo se bojim da bi se tekst gospodina Vajgla mogu shvatiti takav da se okrivljava, okrivljavaju samo oni koji se e, opiru otvaranju poglavska. toga se malo pribojavam. Mislim da trebamo imati pomirujući ton, postoji naravno problemi veznih uz pravosuđe, slobode medija, korupcije. No to su problemi koji su zajednički cijeloj toj regiji e, koje treba riješiti ta država, ali mi ne bismo trebali reći da su to baš oni problemi koji sprečavaju da se počne sa pristupnim pregovorima. Moj klub zastupnika će zasigurno podnijeti amandman veznih uz e, odlomke 5 i 22 e, kada se radi o ustavnim promjenama. Svaka ustavna promjena mora uživati široku podršku svih dionika, a ne proizaći samo iz jedne stranke ili nekolicino stranaka u toj državi. Zatim postoji isto i u odlomku broj 6 e, opis bojkotiranja parlamenta. Mislim da tu moramo malo promijeniti još formulaciju e, kada se radi o međunarodnim zonama. Taj prijedlog mi je vrlo uznemiravajući, to je bilo takav slučaj za sve države, ne samo za ovo. I e, kada komisija kaže da želi raditi na pitanju zapošljavanja. Mislim da to nije dosljedno sa onime što država čini po tom pitanju. I ovaj parlament mora isto tako se zauzimati za prava LGBTI osoba u toj zemlji. Na posljedku ja sam se referirao na slučaj Kašarovski, u mom svojstvu kao bivši izvjestitelj i slažem se s onim što je rekao jedan kolega. Moramo biti vrlo oprezni kada kao političar govorimo o pojedinim slučajevima jer bi to moglo dovesti u pitanje naše načelo o nepristanosti sudova. No, mom, po mom mišljenju ovo je jedan slučaj pristanog e, pristranog tretiranja slučajeva i zbog toga podržavam ovo rješenje Evo Vajgla i e, podržavam njegove rješenje. Hvala vam. Gospodin Tenok, kao i za Sjeni, hvala vam gospodine predsjedniče. Ja se pridružujem također kolegama koji su odali e, počast e, gospodinu Vajglu kao novom stalnom izvjestitelju za Makedoniju. On dolazi iz te regije, on ima značajno, značajnu sučnost e, u tom smislu i nadogradit će se na ra, izvrstan rad gospodina Đora koji je on počinio. kod zastupnika ECR-a podržava kandidaturu Makedonije i njeno pravo na otvaranje pregovora i mi smatramo da je veoma žalosno što je devet godina prošlo, što smo sada u nekom vrstu, u nekoj vrstu limba od kad je 2005. godine Makedonija dobila status države kandidatkinje. To je zbog toga što jedna, možda dvije države jasno e, odbijaju dati zeleno svjetlo za otvaranje pregovora. Da, Makedonija ima probleme, to je mala država koja ima problema s gospodarstvom, ima visoku razinu nezaposlenosti, postoje još neki ostaci etničkih tenzija, napetosti između Albanaca i slavenskog stanovništva, ali isto tako i problem vezanih uz radikalizaciju nekih od pripadnika muslimanskih zajednica, džihadisti, kao što smo prije spomenuli, to vrijedi kako za Crnu Goru, tako i za druge države Zapadnog Balkana. Naravno, postoje i e, politički problemi između e, vladajućih i oporbene satiričke stranke. Imali smo i e, bojkot u parlamentu. Unatoč tome Makedonija je učinila znatne napretke. Prije svega stvarno napredak kada je sad o obuci E, pravosudnih e, zaposlenika, o nezavisnosti pravosuđa, ali još uvijek preostaje mnogo posla u borbi protiv e, daleko raširene korupcije. Vrlo mi je drago što je vlada gospodina Gurevskoga se opredijelila za stvaranje povoljnog poslovnog okruženja, za otvaranje svog tržišta i državama poput moje. Gospođa Federica Mukerini sa svojom pozivom kao bivša ministrica Ita vanjskih poslova za Italije je rekla da će se posvetiti zemljama Zapadnog Balkana, rekla da će u svojoj novoj ulozi pokušati stvoriti jedno rješenje i vezano za ovaj konflikt oko imena. Pozdravljam riječi gospodina Prede jer je pristupni proces kao europske vrlo važan pokretatelj kako bi se započelo sa potrebnim reformama u zemljama poput Makedonije i mislim da bi svako drugo rješenje moglo uzrokovati e, socijalnu i političku nestabilnost i moglo bi pokazati dubok cinizam naspram Europske unije. Mislim da isto tako žalimo što je gospodin Nimic, odlučio da ne dođe kao gost u našem odboru, možda bi predsjednik ili tanica moglo ponovno poslati e, pozivnicu mi želimo znati koji su točno koje točno stanje stvari pri Ujedinim narodima, kada se radi o konfliktu oko imena. Ja odbijam inače koristiti međunarodnu kraticu. Hvala vam. Sada kada su koordinatori govorili, molim vas da ograničite vaše javljanje za riječ na jednu minutu. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavatelju. Dvije primjedbe. Mi tražimo da se prizna suverenitet i teritorijalni integritet e, Makedonije. I ja želim reći da se ova rezolucija tiče izvješća o napretku za 2014. godinu. Prije svega te su radi, te su radi o slobodi medijama, o vršenju pritiska nad medijima te o nezavisnosti pravosudnih tijela i o institucijama, govori se tako i o izborima, no makedonska vlada se ipak upliče u neka pitanja. Postoje određene izjave koje negativno utječu na dobrosusjedske odnose. Na primjer, e, postoje neke izjave gdje se žali oko nestanka Velike Makedonije. To se dogodilo u okviru jedne organizacije, e, jedan događaj, a bivši ministar vanjskih poslova je posjetio i Olimp, te je tamo postavio staru zavjesu Makedonije. Tu se dakle ne radi o bilateralnim razmiricama između dvaju država, nego o e, pitanjima vezih uz međunarodno pravo, oko kojima se trenutno raspravlja i privedenim narodima. A Europska unija bi trebala tražiti jasnoću kada sad je ovom e, konfliktu oko imena, kako se to ne bi koristilo kao argument da se spriječe, spriječi napredak pri, e, pristupu. Odlučeno je da će se 2015. godine ponovno sada raspraviti o tom pitanju imena i to pod dva preduvjeta. Kao prvo, prvi preduvjet, ako Makedonija provede potrebne reforme i kao drugo, ako postoje dobrosusjedski odnosi i rješenje veznih uz ime koje prihvaća, prihvaćaju obje strane. To bi i Europski parlament trebao prihvatiti kao e, preduvjet. I na posljedku, bivša Jugoslavijska republika Makedonija nije još spremna za pristupanje, nije još spremna za postupak pristupnih pregovora zato što ne postoje dovoljne reforme, zato što nije rješeno ovo pitanje doktorskih odnosa i zato što nije rješeno pitanje imena. Hvala vam lijepo, to su bile tri minuta, ne jedan. Gospodin Papadakis, molim vas da se pridržavate vremena govora od jedne minute. Hvala vam gospodine predsjedniče. Pitanje imena treba biti riješeno u okviru međusobno prihvaćenog e, rješenja, ne smije se vršiti pritisak, jer inače se to pitanje neće nikad riješiti, a sada je zapravo vrijeme za reforme, kako bi Makedonija doista ugradila demokratske postupke. Mislim da je pitanje sukoba oko imena nešto što se treba riješiti na razini Ujednih naroda. Hvala. Gospodin Hvala vam gospodine predsjedniče. Ja preuzimam govor kao zamjenik predsjednika u parlamentarnom izaslavstvu za odnose s Makedonijom. Ja se pridružujem gospodinu Času Teneku i e, klubu zastupnika ECR-a. Utoliko koliko je makedonski put e, ka Europskoj uniji bez alternative. To je dakle jedna mogućnost, no postoji nekoliko nerešenih pitanja koje se ne tiču samo bilateralnih odnosa, nego se tiču temeljnih vrijednosti Europske unije. Time mislim na pravo jedne čitave zajednice u Makedoniju na samoodređivanje. Pravo da ta zajednica koristi svoj materni jezik, da osnuje e, stranke, da ima pravo udruživanja i ta zajednica trenutno nema ta prava. Stoga je potrebno, e, potrebna promjena zakonodavstva s ovim u vezi. Ja se ne slažem sa stavištem gospodina Vajgla što se tiče dobrosusjedskih susjednih odnosa i zbog toga ću unijeti odgovarajuće amandmane. Hvala. Zahvaljujem zastupnik Nart. Mislim da je doista patetično, još sam diplomatski se izrazio, što u Europi se suočavamo sa ovakvim pitanjem E, gdje se stavlja veto na jedno područje koje je povijesno uvijek bilo poznato pod nazivom Makedonija. Umjesto toga imamo smješno ime bivša Jugoslavenska republika Makedonija. Nije prihvatljivo da je ovo pitanje stavljeno pod veto zbog imena koje povijesno pripada toj zemlji. U Španjolskoj Francuskoj, postoji područje Roussillon, e, koji ima svoj španjolski i francuski dio i nitko ne dovodi u pitanje ime bilo u Španjolskoj, bilo u Francuskoj. Također slušamo i smiješne priče o tome da li bi sunce trebalo biti prisutno na zastavi. To su doista više neka psihološka nego povijesna pitanja po mom mišljenju. Ukoliko su granice priznate, ukoliko nema nekakvih teritorijalnih težnji, ne vidim kako možemo devet puta za redom blokirati Makedoniju, što je bio slučaj. To je doista presedan koji će situaciju doista još više komplicirati. Tako da mislim da smo trebali biti razumni. Thank you, Chair. Uh, Zahvaljujem kao izvjestitelju Sijeni za izvješće o Makedoniji. Pridružio bih se onima koji žele čestitati gospodinu Vajglu na izvješću. Doista mi se dopada eh, vaše izvješće i to je stav mog kluba. Mislim da se radi na jednom od izvješća koje ćemo podržati i očito jedno, jedno od najvećih problema je spor oko imena i neću se vraćati na to ponovo, samo bih rekao da mm, sredinom, krajem 90-ih, kada sve naše zemlje čekala zapravo otvaranje pojedinih poglavlja i pristup, e, neopravdana kašnjenja zbog nekih tehničkih razloga uvijek su bila kontraproduktivna u očima stanovništva. I toga doista trebamo biti svjesni. Isto tako moramo imati na umu da je ovo doista neopravdano kašnjenje e, zbog jedne od naših država članica. Tako da bismo željeli da se spomene presuda Međunarodnog suda od 5.12.2011. E, koja se bavi prijavom za članstvo u NATO, ali svejedno mislim da ima veze s ovim izvješćem. Kao klub također bismo željeli podržati prijedlog za e, rješenje spora oko imena. Pa možemo vidjeti kako se stvari dalje razvijaju. Spomenuo sam u izvješću Crnoj Gori da naravno postoje problemi kao i u mnogim drugim e, državama zapadnog Balkana, pitanja koje se tiču zaštite okoliša, ne znam da to spada e, u mikroupravljanje, ali energetski ciljevi 2013. nisu ispunjeni u Makedoniji i voljeli bismo da se i to također spomene, pa ćemo podnijeti i jedan amandman u tom smislu. Također bi bilo potrebno spomenuti da bi se osobita pažnja trebala pokloniti učinkovitom korištenju energije i obnovljivim izvorima energije. I naravno što se tiče zaštite okoliša, potrebno je provesti javnu raspravu i e, razvijanje administrativnih kapaciteta. To je apsolutno nužno u Makedoniji kako bi se doista mogla provesti usklađivanje sa klimatskom politikom Europske unije. Hvala vam. Još dva govornika. Prvi riječ ima gospodin Kukan. Hvala vam. Ja sam razočaran što iz godine u godinu raspravljamo praktički o istovjetnoj situaciji u Makedoniji, a svjesni smo posljedica ove pat pozicije koja postoji. Većina u parlamentu, u komisiji, u vijeću složila se da bi pregovori trebali započeti. No, odluka se uvijek stavlja po strani, odgađa zbog spora oko imena. Moramo to jasno reći. Slažem se sa gospodinom Vajglom da ime ne bi trebalo biti prepreka u otvaranju pregovora i slažem se e, da pozovemo visoku predstavnicu da se nastavi raditi na procesu zajednički prihvatljivog rješenja. Spomenut ću još nekoliko pitanja. Politički pat, politička kultura. Radimo i borimo se politički govoreći unutar parlamenta. Nedostatak konzultacija sa civilnim društvom je još nešto što je potrebno riješiti u težnjima za članstvo. Korupcija je još nešto sa čime se mora Makedonija uhvatiti u koštac. Zatim medijske slobode, to je prioritet, a ustavne promjene se ne bi trebale provoditi u situaciji gdje opozicija bojkotira rad parlamenta mora se uzeti u obzir stav Venecijanske komisije u ovom smislu. Hvala. Zahvaljujem i zastupnica Teo Karo za kraj. Nemam sreće pa uvijek dobijem riječ na kraju rasprave tako da imam samo jednu minutu. Htjela bih reći da Makedonija ne može otvoriti pregovore, ne samo zbog imena, nego i zbog nekih drugih problema kao što su pitanje demokracije, prava manjina, pra, stanje u pravosuđu. Dakle, ima mnogo problema. Čak i da se riješi pitanje naziva, Makedonija ne bi mogla odmah krenuti s pregovorima. Što se tiče pitanja imena, mislim da York nije isto što i New York Dakle, jedna stvar je, stvari nisu iste. Trebalo bi pročiti povijest, čitati Aristotela i Platona, vidjeti što se dogodilo u Prvom i Drugom svjetskom ratu i e, što se dogodilo u regiji vezano s Tita. E, dakle, ako pogledamo sukobe u svijetu, na Krimu i drugdje, vidimo da su svugdje uzroci slični. Bitno je da budete informirani o djelovanju bivšeg ministra vanjskih poslova koji je stavio e, zastavu zemlje koja nije priznata. Rekli smo da bi Srbija mogla imati poteškoća u pregovorima, pregovorima zbog odnosa s Rusijom. I kod Turske to međutim to ne spriječava nastavak rada. Thank you very much. Now I give the floor. Hvala lijepo, sada ću eh, dati riječ predstavniku komisije Davidu Kalomu. Zahvaljujem. Predsjedatelj, nacrt izvješća izvjestitelja Vajgla vrlo dobro prikazuje situaciju u bivšoj Jugoslavenskoj republici Makedoniji i izazovima koje su pred njima. Komisija smatra da bi otvaranje pregovora doprinjelo održavanje reformi i tempa reformi. Komisija smatra da je zemlja visoko usklađena sa pravnom očevinom uzevši u obzir gdje se nalazi u pristupnom procesu. No, izrazili smo ozbiljnu zabrinutost zbog e, politiziranja u institucijama, zbog navisnosti pravosuđa i zbog sve gore situacije po pitanju medijskih sloboda. Ovime se hitno treba pozabaviti. Odsudstvo glavne opozicijske stranke u parlamentu je također razlog za brigu i odgovornost je kako vlade, tako i opozicije da se pobrinu da se politička rasprava može odvijati unutar izabranih tijela. Komisija također naglašava važnost e, uključivosti, integracije i potrebnih reformi. E, to je istina što se tiče reforme, reforme obrazovanja i nacrta ustavnih reformi i sve te promjene traže širok konsenzus društva i trebalo bi biti rezultat dijaloga između pojedinih političkih sila. Ustavni amandmani moraju poštivati konvenciju o ljudskim pravima i uzimati u obzir pravnu stečevinu te međunarodna pravila o borbi protiv pranja novca. Nakon zaključaka vijeća iz prosinca komisija će intenzivirati svoj rad tijekom dolazećih mjeseci i kroz dijalog i kroz programe pomoći. Trenutno tražimo način da se ponovno pokrene pristupni dijalog na visokoj razini jednom kada se zadovolje potrebni uvjeti. U prošlosti ovaj proces dobro funkcionirao i može vratiti žarišta na one ključne prioritete i nužne reforme koje moramo provesti. Zahvaljujem. Izvjestitelj će još kratko komentirati. Zahvaljujem se svima koji su sudjelovali u ovoj vrlo konstruktivnoj, kreativnoj raspravi. E, osobito mi je drago što smo izbjegli bilo kakve polemike i poštujem sve koji su izrazili drugačije stajališta o nekim od problema. No, isto tako drago mi je što imamo konsenzus o tome da europska budućnost za Makedoniju također znači više napretka, stabilnosti i jedinstva za samu Europu. Zahvaljujem se e, svom prethodniku, e, kao izvjestitelj, mnogo sam naučio od njega i od ljudi sa kojima sam se sastao u i sretan sam što sam imao tako konstruktivno i konstruktivnog i prijateljski raspoloženog izvjestitelja tijekom proteklih godina. Dakle, očekujem sve najavljene amandmane i unaprijed vam već mogu reći većina njih su meni vrlo prihvatljiva i ne smatram da ćemo imati odviše problema u finalizaciji jednog konstruktivnog, pozitivnog izvješća. Također se zahvaljujem predstavniku komisije e, na jamstvima da će komisija intenzivirati dijalog sa vladom Makedonije i drago mi je što ćemo e, što pa će se nastaviti sa političkim dijalogom na visokoj razini koji bi trebao i mogao donijeti pozitivne rezultate e, također po pitanju e, toliko spominjenog pitanja spora oko imena zemlje. Hvala. na kraju ove rasprave o Makedoniji. Ja moram reći nešto kao čovjek koji se više od 20 godina bavi politikom proširenja Europske unije. Ovdje ima puno ljudi koji nisu u tom procesu tako dugo. Pa ću vas podsjetiti da je na Zagrebačkom samitu 24. prosinca 2000. godine Makedonija parafirala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Dakle, to je bilo prije sada 15 godina. To je jako dugo razdoblje i mislim da povjerenik Han kao novi nadležni povjerenik za proširenje i za susjedstvo kada prođe ovaj mandat od pet godina, tu posebno apeliram na komisiju, se mora okrenuti na dosje e, pregovora sa Makedonijom na puno drugčiji način nego što se to dogodilo do sada. Ovo je jedan ozbiljan otvoreni problem koji nije dobar ni za kredibilitet Europske unije niti za proces proširenja i zato podržavam vrlo jasan stav našega izvjestitelja i niza kolega ovdje da se učini napor kako pitanje imena ne bi i dalje bilo prepreka za napredak za reforme i otvaranje pregovora jer stupanj frustracije koji kreira ovakva situacija na unutarnjoj političkoj sceni budite uvjereni nitko od vas tko nije bio blokiran u procesu pregovora ne može razumjeti. Prema tome i odgovornost je i nas u odboru za vanjsku politiku da učinimo napor kako bi Makedonija e, išla naprijed prema Europskoj uniji. S ovim zaključujemo današnju raspravu i sa jednom porukom da moramo e, u buduće za svaku državu u procesu proširenja odvojiti minimalno sat vremena. Vidjeli ste i sami, ja mislim da smo kolega Vajgal na kraju sa ovim sa ovom kratkom pauzom učinili dobro jer je interes velik. Ovo je najveći odbor u Europskom parlamentu i očito je da kada su teme atraktivne veliki je interes svih kolega zastupnika. Nastojimo evo u ime predsjedništva i kolege Legutka i predsjednika Broka da svi zastupnici dobiju riječ. Oprostite ako to nije bilo nekad duže od jedne minute, ali jednostavno drukčije upravljati ovako velikim odborom nije moguće. Hvala vam puno. Mala pauza i kolega Legutko će sada predsjedavati točkom dnevnog reda e, odnos AFETA i svih e, delegacija Europskog parlamenta sa drugim parlamentima u svijetu. Hvala lijepa. Ladies and we move on to the next item which is exchange of na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o razmjeni gledišta s konferencijom predsjednika Izoslanstava. Vezano uz eh, izazove i suradnju sa delegacijama i odborima u području vanjskih odnosa. Pozdravljam gospodina Pencerija koji je predsjednik ovoga tijela, a bavi se aktivnostima svim, svih stalnih međuparlamentarnih delegacija. Temeljem aneksa šest poslovnika, odbor za vanjske poslove daje političku analizu i koordinira djelovanje zajedničkih parlamentarnih odbora i odbora za parlamentarnu suradnju te rad međuparlamentarnih delegacija te ad hoc delegacija koje spadaju u njegovu nadležnost. Htio bih također podsjetiti da su predsjednici delegacija članovi nekoliko radnih skupina koje je osnovao odbor za vanjske poslove vezano uz južno susjedstvo i istočno susjedstvo, a kako bi se povećala dosljednost u našem radu. Misije nekih delegacija na terenu, posebno u susjednim zemljama, mogu dati priliku da se analizira korištenje financijskih e, instrumenata Europske unije u području vanjske politike. Predsjednik odbora za vanjske poslove pozvan je na posljednji sastanak konferencije predsjednika delegacija 16. prosinca 2014. Tada smo imali prvu razmjenu mišljenja o tome kako osnažiti suradnju među parlamentarnim delegacijama u AFET-u te odborima poput e, ITRE, LIBE i tako dalje. Predlažem da strukturiramo današnju razmjenu mišljenja u dva dijela. Kao prvo, da razgovaramo o tome kako bolje surađivati, kako bismo promicali stav parlamenta odnosima s trećim zemljama. E, povećali utjecaj i promicali evropske vrijednosti i interese. Drugo, kako se može podržati rad među parlamentarnih delegacija kako bi one obavljale svoje zadaće u adekvatnim uvjetima. Prije nego vam dam riječ, gospodine Panceri, želim podsjetiti da smo došli do nekih zaključaka na posljednjem sastanku konferencije predsjednika delegacija E, sastanku koji je održan 16. prosinca. Kao prvo, predsjednici delegacija trebaju biti pozvani na sastanke izvjestitelja iz Sjene kada se raspravlja o nekom izvješću koje spada u njihovu nadležnost. Isto tako, prema načelu reciprociteta, izvjestitelja AFETA treba pozvati na sastanke delegacija te misije kada se radi o zemlji koja spada u njihovu nadležnost. I treće, sastanci delegacija ne smiju se preklapati sa sastancima AFETA, e, čiji je radni raspored utvrđen za sljedeću godinu. Sada dajem riječ gospodinu Panceriju koji je predsjednik konferencije predsjednika delegacija. Hvala. Nemamo mnogo vremena, nažalost. Htio bih vam eh, zahvaliti što ste organizirali ovu razmjenu mišljenja. Ovo je prvi put da se sastaje eh, naše tijelo sa odborom AFET. Mislim da trebamo blisko surađivati kako bismo povećali vidljivost parlamenta i kako bismo učinkovito nadzirali aktivnosti Europske unije u odnosima s trećim zemljama. Moramo imati tjesnu suradnju između naših tijela. Odbor za vanjske poslove je glavni odbor za nas. Sva naša stajališta moraju proći kroz AFET prije usvajanja na plenarnoj sjednici. Delegacije imaju važnu ulogu u definiranju prioriteta parlamenta u području vanjske politike. I potrebno je da postoji stalna suradnja između delegacija i odbora za vanjske poslove. Delegacije su oči i uši odbora za vanjske poslove na neki način. Premda su naše ovlasti drugačije, moramo se više koordinirati u radu u interesu općih ciljeva naše institucije. Politički nadzor delegacija nad e, vanjskim, vanjsko-političkim delegacijama je bitna i zato je bitna suradnja među delegacijama i zastupnicima. To ne može biti samo sebi svrha. Cilj je da naše institucije djelotvornije funkcioniraju. I s velikim zadovoljstvom sam primio upit gospodina Broka na na posljednjem sastanku konferencije predsjednika u kojem se traži da se uspostave instrumenti kojima bi se poboljšala suradnja između delegacija i odbora za vanjske poslove. Naravno, od toga bi trebala imati korist institucije. Kao što je rečeno na sastanku u prosincu, treba nam automatski mehanizam e, za suradnju sa odborom za vanjske poslove i ostalim odborima, kako bi oni mogli češće dobiti izvješće od delegacija. Predsjednici delegacija trebaju dobiti trebaju biti pozvani e, na e, odbor i u kontaktu s trećim stranama. Europski parlament mora imati jednoglasnu poruku prema trećim zemljama. Mislim da je to bitno u kontekstu veće vidljivosti kako bi se prenijela stajališta naših institucija. Istovremeno zastupnicima treba dopustiti da slobodno iskažu svoje stajalište i da mogu ići u posjet e, dotičnim zemljama. Jer u protivnom će tu ulogu preuzeti neki drugi, neke druge institucije e, koje će onda govoriti u ime parlamenta. Želim zahvaliti gospodinu Broku na planu racionalizacije rada delegacija. Kao što vam je poznato, pravila e, za rad delegacija su se izmijenila E, dakle, učestalost i trajanje posjeta su izmijenjeni. Predsjednik Šulc je radi na tome zajedno s nama i sa konferencijom predsjednika, te će iznijeti prijedlog e, u svrhu povećanja učinkovitosti našega rada kako ne bi bilo preklapanja. Imajući u vidu trenutnu situaciju, posebno je važno da surađujemo. Dakle, članovi odbora za vanjske poslove moraju biti uključeni u rad naših misija u inozemstvu kako bi se e, u slučaju posjeta stranim zemljama moglo podnijeti izvješće na odboru za vanjske poslove. Nadam se da ćemo doći do najboljeg moguće rješenja za buduću suradnju. Mislim da je bitno da smo ovaj sastanak održali na početku saziva kako bismo mogli raspraviti sva važna pitanja. Hvala. Hvala. Sada riječ e, imaju predsjednici delegacija. Gospodin Galen na dvije minute. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče, hvala vam lijepa kolega Panceri. Mislim da nije slučajnost da Većina predsjednika izaslanstava sjede u odboru za vanjske poslove ili u odboru za razvoj ili u odboru za međunarodnu trgovinu. Zato što ima smisla da smo tako umreženi i da odašiljemo e, jednoglasnu poruku. No, moj utisak je doista da postoje određene izvore zabrinutosti, da izaslanstva žive vlastitim životom koje nije možda usklađeno sa pozicijama Europskog parlamenta ili možda neće biti usklađeno sa, sa pozicijama Europske službe za vanjsko djelovanje. To naravno možemo ublažiti, a po mom mišljenju bi se to trebalo dogoditi na sljedeći način. Na primjer, kada gledamo tko će e, ići na putovanje, da onda od njih tražimo da nas o tome izvijeste u odboru za vanjske poslove ili u odboru za razvoj, jednom kada se vrate i da možda se može proširiti ova mogućnost za putovanje na taj način da se u izaslanstvima ne računa predsjednika izaslanstva u tu kvotu da se izvjestitelja ne uzme u obzir pri izračunu kvote za putovanje i da možda još neke dodatne članovi iz odbora za vanjske poslove ili iz odbora za razvoj pridruže putovanju zato što imaju određenu slučnost i da ga se isto tako onda ne, da se onda te kolege ne računa u kontingent e, izaslanstva pri putovanju. Inače e, će za članove izaslanstava biti vrlo frustrirajuće da poznaju tu zemlju ili tu regiju samo iz dokumenata i da nemaju nikakvu mogućnost vidjeti situaciju na terenu. To bi bila moje primjedbe. Hvala. Uh, thank you, Jeffrey Van Orden. Hvala, Jeffrey Van Orden. Na dvije minute. Hvala, gospodine predsjedavajući. Ja sam na čelu delegacije za odnose s Indijom. Htio bih reći nešto vezano uz nedostatak fleksibilnosti kada je riječ o određivanju vremena za posjete i vezano uz birokratske prepreke kod odobravanja posjeta. Čini mi se da je riječ o birokratskoj noćnoj mori jer e, nacrt e, e, rada nije odobren do siječnja i ta odluka odložena za prethodnog tjedna. To je već bilo prekasno da bismo dobro organizirali posjete u zelenom tjednu, u veljači. Tako da, čini mi se da nema dovoljno fleksibilnosti. Ponekad postoje dobri razlozi zašto se neki posjet ne može organizirati tijekom zelenog tjedna ili zašto to ne bi bilo prikladno. Primjerice, kada govorimo o zelenom tjednu u veljači, e, to se nije, to je koincidiralo sa sjednicom Indijskog parlamenta. E, čini mi se da je to sve prezahtjevno za sustav. Treba nam jedan brži sustav za donošenje odluka i trebali bismo smanjiti birokraciju. Nije mi jasno zašto konferencija predsjednika mora dati zeleno svjetlo za te posjete, jer mislim da bi temeljno načelo trebalo biti da se sve dogovori unaprijed i onda da se odluke donose prema potrebi od slučaja do slučaja. Ali te odluke treba donijeti brzo, a ne da se mora ići kroz čitavu hijerarhiju u parlamentu. Hvala. Hans van Baun. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja sam bio predsjednik E, jedne delegacije, sada sam na čelu delegacije za odnose s Južnom Afrikom. Slažem se sa kolegom Van Ordenom. Mislim da ne bismo trebali previše organizirati. Ako želimo raditi u skladu sa mišljenjem parlamenta. Parlament obično ima većinu i manjinu, ovisno o rezoluciji. Dakle, delegacije bi trebale imati dodanu vrijednost, a to je da se možemo sastati s kolegama iz parlamenta druge zemlje. Dakle, da mi njih možemo pozvati ovamo i da mi možemo otići k njima u posjet. Ako se stvari pretjerano organiziraju, ako se kaže da treba postojati jedno mišljenje, ako se to parlamentu ne sviđa da ne treba delegacija. Ako imamo delegacije, trebamo biti fleksibilni. Imamo 751 zastupnika što znači da i izvan zelenih tjedana ima dovoljno ljudi koji mogu nazočiti sastancima i koji mogu biti uključeni u donošenje odluka u parlamentu. Dakle, fleksibilnost je potrebna. Dobro je da izvjestitelji ili izvjestitelji sjene budu s nama kad idemo u posjet nekoj zemlji E, naravno to ne treba ići u kvotu. E, predsjednik tamo treba biti u svojstvu predsjednika, a ne, ne treba predstavljati klub zastupnika. E, dakle, mislim da to možemo učiniti vezano uz nova pravila rada, no još jedanput bih ponovio da nam treba veća fleksibilnost. Hvala gospodin Howitt, ima riječ. Hvala. Ja inače nisam predsjednik neke delegacije, ali sam e, član nekih delegacija i slažem se sa onime što je rekao gospodin Van Orden. Mislim da ima previše birokracije i ponekad je teško razumjeti zašto je to tako. Naravno da moramo biti oprezni kada kako trošimo novac. Mislim da se svi mogu složiti s time. No posjeti trećim zemljama često daju E, najveću razinu vidljivosti Europskom parlamentu. Mislim da bis i, ne bismo trebali ne bismo trebali stavljati prepreke tome. Isto tako mislim da bismo trebali vidjeti e, isto vezano uz ekspertizu pojedinih delegacija i u Strasburu smo s gospodinom Pancjeru razgovarali o misijama u inozemstvu. E, kada sam bio izvjestitelj za Makedoniju, vrlo sam dobro surađivao sa zajedničkim parlamentarnim odborom. Uloga izvjestitelja je iznimno važna, nadam se da će to nastaviti biti tako. Kada sam bio u pododboru za ljudska prava, pokušavao sam imati prethodne rasprave e, prije posjeta s delegacijama. Mislim da je to dobro funkcioniralo, funkcioniralo i to bih potaknuo i u ovom sazivu. Delegacije imaju važnu ulogu u odnosu na osnaživanje parlamentarne demokracije. Parlamentarna diplomacija e, o kojoj smo već čuli, mislim da na to treba staviti naglasak. E, postoje neke slabosti, ponekad e, zastupljenost u delegacijama nije odgovarajuća. Primjerice, kada je riječ o Skopju, bilo je mnogo kolega iz Grčke i Bugarske, E, u delegaciji za Tursku imamo velik broj e, kolega iz Grčke, to su sve kvalitetni kolege, ali to ponekad ne odražava jednu širu europsku perspektivu. U delegaciji za Južnu Aziju ima velik broj kolega iz Velike Britanije. Mislim da moramo imati pan-evropsku zastupljenost e, u delegacijama i to je također i uloga predsjednika. Također smatram da je bitno prethodno znanje. E, imali smo ponekad ozbiljne rasprave i kada zastupnici nisu imali dovoljno znanja, to je, to je bilo vrlo nezgodno. Isto tako moramo imati nastavak rada nakon posjeta, dakle preporuke koje onda treba provući kroz odbore, mislim da će se gospodin Panceri složiti s time i to može također pokazati koja je dodana vrijednost posjeta. Istovremeno ja se slažem s time da e, delegacije moraju moći djelotvorno raditi i funkcionirati. Hvala gospodin Lambert. Gospodin Lambert. Hvala gospodine predsjedavajući, zahvaljujem što ste mi dali priliku da uzmem riječ. Ja sam predsjednica e, delegacije za odnose sa šest zemalja Južne Azije. Dakle, pitanje kako povezati rad delegacija i uključiti ih u rad parlamenta je vrlo bitno pitanje. Samo nekoliko riječi o birokraciji. E, to nam dolazi iz konferencije predsjednika. Mislim da možemo s njima porazgovarati o tome ako nismo zadovoljni. Međutim, pitanje je i e, koliki broj delegacija ide u neke zemlje. Posebno je u posljednje vrijeme bilo mnogo posjeta u SAD. E, dakle, što se tiče odbora i službenih delegacija i ostalih tijela, dakle, veliki broj posjeta i događa se zapravo da imamo jednu kakofoniju različitih glasova iz Europske unije, umjesto da imamo jasnu poruku. Mi moramo imati jasnu predođbu o stajalištu Europske unije i država članica, te e, dobiti informacije od delegacija e, i to uvrstiti u rad parlamenta. Pozdravljam prijedloge koji su ovdje izneseni i isto tako imam jedno pitanje vezano uz konzultacije sa AFET-om, e, kada se, dajme konzultacije s delegacijama e, kod pripreme rada AFET-a. E, kao članica novog tijela za koordinaciju zanima me i ta dimenzija. Zatim tu je i bitno osigurati vrijeme za delegacije da podnesu izvješće o posjetima. Mislim da je to izostalo u posljednjih nekoliko godina i treba nam određena razina fleksibilnosti u našem radu. U posljednjem sazivu bilo nam je rečeno da naša delegacija ne može dobiti izvješće od promatračke misije e, u jednoj zemalje, da to najprije treba proći kroz odbor za vanjske poslove, tako da smo morali čekati nekoliko tjedana prije nego što smo mogli djelovati mislim da bi trebalo riješiti koordinaciju na toj razini. Što se tiče e, vremena koje imamo za putovanja, dakle to se vrijeme sada smanjilo, iako za to nema dobrog političkog opravdanja, tako da ćemo se možda morati koncentrirati samo na glavne gradove, a ne i na ostatak zemalja. Hvala gospodin Kukan. Hvala vam gospodine predsjedniče, vrlo kratko. Ja sam odgovoran za izvješće vezno uz reviziju politike susjedstva Europske unije. Svi, svi možete zamisliti da se to e, odnosi na vrlo složeno pitanje, izvješće će biti složeno i opsežno. I doktor Radim želim koristiti vašu stručnost, uvaženi kolege, i stoga želim najaviti da namjeravam kontaktirati predsjedavatelje onih izaslanstava čije države spadaju geografski gledano u e, politiku susjedstva i želim vas zamoliti za usku suradnju jer ću na vrlo odgovoran način pripremiti to izvješće. Također želim spomenuti da konferencija na primjer u Jerevanu ili u Tunisu da su to vrlo važni izvor informacija i znanja za mene i stoga želim samo najaviti i želim vas zamoliti za vašu suradnju. Hvala. Thank you, Mr. Asis. Hvala vam, gospodine Asis. Hvala vam lijepa. Mislim da Europski parlament ne treba provoditi vanjsku politiku Europske unije, ali što nam dopušta ovaj izaslanstva? To nam dopušta da se osvrnimo na određene teme sa našim parlamentarnim kolegima i to na, na, na slobodniji način. I kao drugo to nam dopušta da izrazimo i pluralitet koji vlada u Europskom parlamentu. Kada putujemo u druge države, važno je da upoznamo njihove, njihova mišljenja, različita mišljenja. To je važno i stoga je važno i da branimo i da predstavljamo poziciju Europske unije o raznim pitanjima. A mišljenje Europske unije može biti složeno i različito, jer se do njega često dolazi na konsensualan način. No, bitan je taj aspekt e, različitosti. Vrlo sam zabrinut sada s onim što je rečeno. Na primjer, e, predstavnici izlasanstva više ne trebaju vrijediti kao predstavnici klubova zastupnika. Želim postaviti jedno konkretno pitanje. Izaslanstvo s Merkosurom tiče se petero zemalja Latinske Amerike, od Venezuele eh, do Argentine. Vremenski okvir koji se daje za putovanje toj delegaciji predstavlja veliki problem. Na primjer, ove godine smo predvidjeli putovanje u Paragvaju i u Urugvaj, ali imamo ograničenje od jednog dana. Treba nam 12 do 13 sati da stignemo u tu državu u najboljem slučaju, kad kad i 15 sati i zatim imamo tri dana da posjetimo tu zemlju i jedan dan da se vratimo. Nemoguće u tri dana posjetiti dvije države, Paragvaj i Urugvaj. I to bi se moglo shvatiti kao manjak poštovanja prema tim zemljama. Dakle, zaključak je da trebamo posjetiti samo jednu državu, u ovom slučaju Paragvaj. To je loše za našu misiju, to financijski gledano ne predstavlja nikakvu prednost. To je absurdno, zato što ćemo morati ponovno uložiti novac za putovanje u drugu državu. To je dakle jedno političko pitanje koje se postavlja u slučaju Latinske Amerike, ali koje se postavlja isto tako i u slučaju drugih država. Hvala vam, gospođa Grill. Hvala vam, gospodine predsjedavatelju. Ja želim ponoviti ono što je rečeno vezano uz manjak fleksibilnosti i načina na koji su ova nova pravila vrlo ograničavajuća. Mislim da moramo imati na umu da su neke od države zapravo po, praktički kao kontinenti. Dakle, često ne stignemo razgovarati sa regionalnim igračima koji su kakar vrlo važni. Pravila koja su uvedena to doista to smatram, potrebno je revidirati. Jer koji je smisao da izaslanstvo putuje u neku državu ako će se oni moći susresti samo sa nekoliko dionika u toj državi? I stoga doista podržavamo ono što je rekla Jean Lambert. Još jedno drugo pitanje tiče se toga da kada imamo rasprave ovdje u parlamentu i kada se izrađuje izvješće, da izvjestitelj mora konzultirati izaslanstvo. No, ta situacija ne može e, postojati ako se međunarodno ne javljaju druga hitna pitanja. I stoga mislim da je bitno da kada god imamo raspravu o jednom pitanju vezanih uz plenarnu sjednicu, da imamo na umu da se to može odraziti na rad izaslanstva, posebice ako predviđaju neka putovanja u tu državu. To bi moglo utjecati i na odnose zaslanstva sa svojim partnerima i stoga to treba imati na umu prije nego što postavimo e, neku temu kao raspravu na plenarnoj sjednici. Hvala vam gospođo Gil. Ako se ne varam, time smo iscrpili popis govornika u ime predsjednika zaslanstva i možda bi bilo primjereno kada bih sad predao riječ gospodinu Panceriju kako bi on iznio završne, završne primjedbe i sažao e, sažeo ovu raspravu. Hvala vam svima na vašim intervencijama. Mislim da treba riješiti stvari jednom za svakda. Ja sam došao kada su opravila već bila usvojena, ja ih nisam izradio, ona su usvojena tijekom prethodnog saziva parlamenta pod eh, okrenjem gospodina Kešmena, ako se ne varam, i zapravo su klubovi zastupnika oni koji su prihvatili ta restriktivnija ograničavajuća pravila svi su djelomično odgovorni za to i iz stoga bilo dobro da vršite pritisak na vaš klub zastupnika. To bi bilo korisno za našu raspravu. Ono što sam htio reći je da sada postoji nešto novo. Naime, ovo je prvi put da se sastajemo u okviru odbora za vanjske poslove, u okviru tog organa. To daje jedan poseban elan našem radu. E, naš rad ne bi trebao biti toliko organiziran kao u prošlosti. Ja želim braniti e, interese izvanstava, ali u tu svrhu moramo bolje surađivati sa glavnim odborom i naravno i sa drugim odborima, odborom za razvoj, odborom za međunarodnu trgovinu, ali glavni odbor je odbor za vanjske poslove i s njim trebamo riješiti određen broj problema. Ja ću navesti tri problema. Kao prvo, ograničenja. To još trebam potvrditi, ali mislim da je izvjesno da ću prisustovati na konferenciji predsjednika i da ću tamo braniti interesi sastava. Što se tiče kvota, također što se tiče trajanja putovanja u inozemstvo, također i kada se radi o tome da branimo vremenske kalendare za putovanja u izaslanstava. U četvrtak popodne, na primjer, je se namjerava održati sastanak izoslanstva s Magrebom, to predstavlja problem vezan uz prisustvo članova. Zatim, postoje, dakle, ta razna pitanja koja mogu spomenuti na konferenciji predsjednika. Kao drugo, radi se o logističkoj koordinaciji. Već smo u Strasburu to raspravili kada smo usvajali kalendare za izaslanstava. Nekoliko tjedana na mjesec dana imamo, na primjer, šest izaslanstava koji će otputovati u Washington. Mislim da to dovodi u pitanje vjerodostojnost samog parlamenta u svrhu koordinacije mislim da je jednostavno nemoguće da imamo šest putovanja izaslanstava za Washington kako bi se sastali sa istim osobama u roku od dva mjeseca. To nas izvrgava rugu, to je nemoguće Iz toga nam je potrebna ta logistička koordinacija. Zatim isto tako potrebna nam je politička koordinacija i tu se u potpunosti slažem što, s onim što je rekao gospodin uh, White. Vanjska politika se ne može improvizirati. Potreban nam je kontekst kako bismo imali dosljedno djelovanje što se tiče odluka koje donosimo na plenarnoj sjednici i aktivnosti koje preuzima Europski parlament. Ta koordinacija ne ide u cilju da se ograniči manevarski prostor izaslanstava, već da rad izaslanstava učini učinkovitim i važnim u, dugo, u dugoročno gledano. Zatim isto tako u odnosu s odborom e, za vanjske poslove moramo definirati e, naglaske za suradnju. Moramo uspostaviti neke mehanizme, na primjer evo prisustvo izvjestitelja na sastancima izaslanstava, prisustvo predsjednika izaslanstava na drugim sastancima, dakle sve u skladu s načelom reciprociteta i kao što je ispravno malo prije rekao gospodin Kukan. Zato je potrebno veće sudjelovanje kako bismo to sve uspjeli realizirati. Mislim da bismo također trebali vidjeti koje su mogućnosti koje nam koje nam pružaju tu, tu mogućnost da bolje radimo u okrilju izaslanstava. Na primjer, kada je stvarno o pitanju utjecaja Kine u Africi, bilo bi dobro kada bismo imali zajedničku raspravu između izaslanstava za odnose sa državama Afrike i s izaslanstvom za odnose s Kinom. Mislim da bi te nove prijedloge trebali ugraditi naš rad i da bi naše studente trebali u tom smjeru. Vrlo je dobro da smo se uspjeli ovdje sastati kao predsjednici zaslanstava i odbor za vanjske poslove i trebamo pokušati nastaviti i našu suradnju. Hvala vam zaključujemo našu jutarnju sjednicu. Hvala vam, i kolege, nastavljamo sa sastankom u 15 sati.